Uh, dear friends, ladies and gentlemen, uh, welcome first of all to Austrian presidency. Uh, I'm just trying to check if... Samo provjeravam. E, je li netko dobio kravatu od austrijskog e, predsjedništva? to bismo trebali napraviti na sljedećem sastanku jer nismo, e, nismo svi dobili poklon plave boje. E, želim e, vam dobrodošlicu na naš odbor. Sastanak i vašu prezentaciju počinjemo za tri minute, a prije nego što službeno počnemo, želim vam reći o nastavku i završetku našeg glasovanja jer je ono kao što znate prekinuto u 12:30. Odlučili smo s ti nastaviti sada. Jer nakon 20.30 više nismo imali usmeni prijevod i neki od naših kolega nisu bili prisutni, napustili su prostoriju. Prvo sam kontaktirao kolege iz odbora Envi, jer je bila riječ o mišljenju koje se ticalo zdravstvenih e, usluga i tehnologija za odbor Envi. Kontaktirao sam zastupnicu Cabon Ruiz, izvjestiteljicu, i Madame Valern, predsjedateljicu i dobio sam informaciju da su, potpuno da su u potpunosti spremni prihvatiti naše kompromise koji su izglasovani i istog časa ih uzeti u obzir. Dakle, 90% našeg mišljenja bit će odmah uzeto u obzir od strane odbora Envi. Desetak, preostalih 10%, njima ćemo se baviti trećeg rujna a to je tjedan dana prije nego što će se održati glasovanje na odboru Envi. Objasnili su mi da je to sasvim dovoljno vremena za taj dio našeg mišljenja i da ga mogu razmotriti tjedan dana prije glasanja da se može razmotriti tjedan dana prije glasovanja na odboru Envi. Dakle, sve je u redu. Završit ćemo sporazumno, imat ćemo usmeni prijevod, e, svi kolege će biti prisutni i, kao ponavljam glasovanje će se održati 3. rujna. U dnevnom redu za 3. rujna pisalo je glasovanje, dakle to nije nova točka. I očekovali, ovako i onako smo očekivali održati tada glasovanje. Gospođa Viring je izvjestiteljica za to mišljenje i ona se složila s našim rješenjem. Mislim da je to najbolje moguće rješenje. Dakle, 3. rujna ćemo imati glasovanje i Envi će uzeti u obzir sve kompromise o kojima će se glasovati. Prije nekoliko minuta su mi javili iz odbora Envi da e, znaju za sve kompromise i da su spremni uzeti ih u obzir. Možda naravno neće o svima, o svim kompromisima pozitivno glasovati kolegi Zenvija, ali e, kompromisi će biti uzeti u obzir. Drugo mišljenje odnosilo se na konferenciju COP24. Ja sam autor, Peter Lize je glavni izvjestitelj i postupak je inače vrlo jednostavan. Odbor ENVI temeljem dobre suradnje između naših dvaju odbora. Dakle, Envi obično sve amandmane iz ITREA uključi na kraju u svoje izvješće. Dakle, s time zapravo nema nikakvih problema. A kada je riječ o kompromisu u odboru ITRE, imali smo samo jedno glasovanje u 20.30 i kompromisi su potpisani izvješće potpisano od strane EPP-a, ECR-a, SID-a, ALDE-a, Zelenih i EFDD-a. Dva kluba, ENF i GUE, nisu potpisali kompromise, ali kao što znate, velika većina našeg odbora složila se s mišljenjem. Dakle, nema problema, Envi će to istog časa razmotriti i neće čekati do trećeg rujna. Ali službeno ćemo ipak pričekati, dakle trećeg rujna, jer to je u našem prethodnom prijedlogu koji se tiče dnevnog reda za treći rujna. Dakle, kada je riječ o dogovoru u našem odboru i budućem radu sa svim klubovima zastupnika i glasovanja kada budemo imali usmeni prijevod, puni usmeni prijevod. A to je, a to je važno, više jezičnost u Europskom parlamentu jasno je koliko je važna višejezičnost. Imate li pitanja ili napomena? Zastupnik Javor. Hvala, neću vam oduzimati previše dragocjenog vremena. Hvala vam na trudu da riješite taj težak problem. Mislim da je stvar jasna sa kopom 24, slažem se s vašom procjenom, ali istaknuo bih jedan problem sa procjenom zdravstvene tehnologije i direktivom koja to izmjenjuje, što ako ITRE glasa protiv cijelog izvješća. A ENVI uzme u obzir već e, usvojene kompromise, međutim kada se održi konačno glasovanje o izvješću, ono bude što ako ono bude negativno, ako izvješće ne bude usvojeno na odboru ITRE, a s druge strane kompromisi su već izglasovani danas i ENVI ih je već uzeo u obzir ili na razmatranje. Kako ćemo riješiti tu situaciju ako do toga dođe? To je prekomplicirano pitanje eh, za trenutačni odgovor, pa ću vam odgovoriti poslije. A sada bih eh, izrazio toplu dobrodošlicu predstavnicima austrijskog eh, predsjedništva. I evo, ispričavam se, imali smo malu preliminarnu raspravu i ispričavam se još jednom zbog toga. A sada prelazimo na naš dnevni red. Dopustite mi samo da pronađem papir. Hvala vam. A sada poruka usmenih prevoditelja. Danas je 36. dan industrijske akcije usmenih prevoditelja protiv jednostavno nametnutih radnih uvjeta od strane administracije. Žao nam je što vas moramo objesiti o tome da nećemo dozvoliti nikakva prekoračenja u radnom vremenu i zahvaljujem vam na pažnji. S nama je Austrijski savezni odnosno ispričavam se, Austrijska savezna ministrica gospodarstva i digitalizacije, Margaret Schrambock. Vi ste odgovorni za industriju i digitalnu agendu. I s nama je gospodin Fasman, Heinz Fasman, austrijski savezni ministar obrazovanja znanosti i istraživanja. I sjajno je jer danas imamo priliku raspraviti važna pitanja, poveznicu između istraživanja, nuklearne politike, industrije. Ministri će e, zajedno imati predstavljanje. To je po nama važno jer vidimo da su objata, oba ta područja povezana. U području industrije i digitalne agende. Dakle, time će se baviti ministri tijekom predsjedanja. To uključuje između ostalog akt o kibernetičkoj sigurnosti, o tome smo glasali jutros, zatim program za digitalnu Europu, to će tek biti e, pripremljeno, to nas čeka u budućnosti. Zatim imamo program jedinstvenog tržišta za poduzeća, bivši program Kozme i tu je Europski obrambeni fond. Sve su to iznimno važna pitanja. A kada je riječ o istraživanju i nuklearnoj politici, Time će se ITRE također baviti tijekom austrijskog predsjedanja vijećem. I ovo područje uključuje okvirni program Obzor Europa, zajedno sa svojim specifičnim programom, program za istraživanje i osposobljavanje Euratom od 2021. do 2025 te stavljanje nuklearnih postrojenja za pogona i uklanjanje nuklearnog otpada. Dakle, imamo velik broj zakonodavnih prijedloga. Oni će se svi naći na našem dnevnom redu, stoga nas čeka jako važna rasprava. Hvala vam na dolosku i ministru i ministrici i hvala vam što ste otvoreni za raspravu. I kada je riječ o Europskom parlamentu i sazivu, čeka nas još puno dosjea koje bismo voljeli zaključiti za vrijeme vašeg predsjedanja i stoga je u tom pogledu vaša odgovornost um, sasvim očita i naravno mi također preuzimamo svoj dio odgovornosti. Prvo bih pozvao gospođu Šrambok možete, e, gospođo ministrice, dajem vam riječ, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Dragi kolega Heinze Fassmane, vrlo mi je drago što mogu biti ovdje danas s vama, te se veselim dobroj diskusiji, Eh, i raspravi između vas i nas tijekom eh, Austrijskog predsjedanja vijeća. To je meni osobno vrlo važno i zbog toga mi je drago što vam mogu predstaviti prioritete predsjedništva za koje sam ja nadležna kada se radi o trgovini eh, i tu imamo kao težište prije svega industriju i digitalizaciju. Naša današnja tema ne bi mogla biti aktualnija i to zbog toga što primjećujemo da se mijenjaju stari savezi, da imamo nova partnerstva, da dolazi do novog tehnološkog napretka i da dolazi do e, transformacije na globalnoj razini zbog digitalizacije. Naša je zadaća da zajedno odredimo koji će to biti koraci za Europsku uniju i to na takav način da u potpunosti iscrpimo zajedno E, potencijal digitalne ekonomije. I tu bih e, se, ako mi dopustite, usredočila na tri točke, te se zatim veselim danju raspravi vašim pitanjima. Prva važna točka je jačanje europske industrijske politike. Već je, su Estonija, a i Bugarska započeli s tim radom i stoga je meni vrlo važno da imamo tu tu temu europske industrije koju treba ojačati i koju treba staviti u ravnopravan položaj sa drugim eh, političkim područjima poput okoliša, klime, ali primjerice i zaštite potrošača. Zatim tema digitalizacija je tu isto tako jedna veoma dobra prilika. Vidimo tu mnoštvo primjera koje nam ukazuju to na to da bi to mogli iskoristiti kao priliku za Europu, da uspijemo reindustrializirati Europu, što znači da ponovno povratimo u život zaboravljene industrije i tu i u Austriji imamo e, nedavno dva nova primjera za to. Naime, e, poslali smo ulaganje što se tiče proizvodnje poluvodiča, da se to ne premjesti u Kinu, nego da to ostane u Austriji sa 1,6 milijardi eura ulaganja. A kao drugo, jedan od najmodernijih digitalnih e, čeličana na svijetu neće otići u SAD, neće otići u Kinu, nego će ostati u Štajerskoj, u Austriji. Važni primjeri koji se sigurno i u vašim državama članicama mogu naći. Ovo je samo jedan od takvih primjera s kojim želim ukazati na to da je moguće ovdje stvoriti radna mjesta i da stanovništvo koje se bavi tim poslovima da se može dakle uključiti u sve to. Za to naravno su nam e, potrebna kvalitetna obrazovanja na koje ću se još kasnije osvrnuti. Kako dakle da pojačamo jačine Europske unije? Pa što se tiče business to businessa, tu primjerice moramo postaviti temelje za to i usvojiti odgovarajuće mjere. Što se tiče B2C-a, tu su Sjedinjene države bile jako brze. Znamo za one velike platforme, za usluge, ali ipak i Europa ima veliku priliku ako se osjetočimo na naše jačine, ako iskoristimo našu prednost u tržišnom natjecanju, a to su e, inovacije i ako najbolje iskoristimo istraživanje i razvoj. To su sve mjere koje mislimo postaviti tijekom e, predsjedanja vijećem i ona će imati taj cilj. Treba stvoriti ekosustav koji će biti pogodan za poduzetnike i da imamo dakle velika poduzeća, ali i mala i srednja poduzeća koja igraju veliku ulogu u EU da ih sve spojimo međusobno zajedno i sa start-upovima, da, da stvorimo jedan ekosustav koji će doista biti pogodan za sve poduzetnike. I molim vas da zajedno razmislimo o tome kako možemo pojednostaviti birokraciju, kako možemo stvoriti e, manevarskog prostora za poduzeća kada se radi o e, nekim e, regulatornim primjerice pilot projektima s kojima ćemo moći onda ubrzati inovaciju. Druga važna tema je tema digitalizacije te dani rad na digitalnom jedinstvenom tržištu. E, gospodine predsjedniče, vi ste već to spomenuli, to su vrlo važni dosijeji koje mi mislimo e, pojačati u idućih šest mjeseci. Mi tu imamo jednu posebnu odgovornost u idućih šest mjeseci želimo što više tih dosija zaključiti. Zašto? Zato što se tu stvara dodatna vrijednost za europsko gospodarstvo. Sigurno ste svi svjesni toga, ali spomenut ću ipak jednu brojku s Dakle, mogli bismo postići dodatno 415 milijardi eura godišnje na e, europski BDP na europskoj razini i tu moramo dakle od toga napraviti prioritet. To je nešto što treba ići dalje od 2019. Eh, godine, to je meni vrlo važno. Ja 22 godine radim eh, u sektoru eh, telekomunikacije i informacijskih tehnologija i sve to neće prestati 2019. godine, što znači da moramo imati moderni, uravnoteženi okvir sa propisima. I tu vam moram reći da sam ja i tekako spremna raditi na tome i ostvariti napredak. Primjerice, informacije iz javnog sektora, to mogu navesti kao temu, ili Platform to Business. To su dva dosijeja na kojima ćemo svakako intenzivno raditi u okviru naših odgovornosti. Treća važna tema je tema stručnog obrazovanja. Nedostatak e, stručne snage je e, jedno od najvažnijih tema e, u svim državama članicama EU na jednak način i mi bismo tu htjeli iskoristiti nešto što smo vidjeli da je dobro iz dualnog stručnog obrazovanja, tu smo e, imali dobra iskustva, to je jako dobro isto tako i za smanjenje nezaposlenosti mladih te za stvaranje prednosti u tržišnom natjecanju naspram drugih globalnih tržišta. Uvijek iznova čujemo od poduzeća, ja sam napravila slično iskustvo, da je to obrazovanje stručne snage doista od ključne važnosti. To se možemo još i nadopuniti sa digitalnim vještinama i zbog toga je jedna zadaća koju mi imamo, koja je meni vrlo važna, ta da svim državama članicama omogućimo da detaljnije oblikuju različite radionice kako bismo tu digitalnu transformaciju sa e, mogli poduprijeti sa izgradnjom digitalnih vještina. Kratka e, digresija još o trgovinskoj politici, jer je to nešto što nas sve e, intenzivno zaokupira i tako će biti i u budućnosti. Trebamo imati nove puteve, nova partnerstva. Tu mislim na nova partnerstva koja će biti kvalitetno velobrijedna, koja nam predsjedućih šest mjeseci primjerice E, nadomak smo jednog takvog partnerstva s Japanom i zahvaljujem svima koji su intenzivno tome radili. Ako pomislimo da se tu radi o trećini BDP-a na svijetu i o 600 milijuna potrošača koji će možda imati koristi od tog sporazuma, onda vidimo da sa novim gospodarskim sporazumima kao ravnopravni partneri možemo stvarati iz nas ovakve prednosti. To je nešto što će nam i donijeti prednost u tržišnom natjecanju, tu, to se tiče prije svega inovacija, inovacija i inovacija. To je nešto što samo mogu uvijek iznova naglašavati. Veselim se na, suradnji, na suradnju i veselim se su tako i vašim pitanjima. Hvala. Hvala vam. Imamo dakle kibernetičku sigurnost, digitalnu Europu, poduzeća, Europski obrambeni fond, sve je to iznimno važno pogotovo kada je riječ o našem portfelju. Dakle, industrija i digitalna agenda, ali spomenuli ste i obrazovanje. Iako obrazovanje nije glavna odgovornost našeg odbora, imamo i druge odbore koji su nadležni za to pitanje, pitanje obrazovanja, ali to nas jako zanima i zanima vas vaš austrijski program koji se odnosi na nezaposlenost mladih. Taj program je usvojio prethodni povjerenik za obrazovanje 2013 i mi smo zapravo uzeli vaš e, austrijski program s početka desetljeća i to je bio zapravo najbolji, najvažniji i najučinkovitiji program za cijelu Europu i stoga vam e, čestitam na tom programu od prije 6 do 8 godina. To je bio e, odličan program i za europska rješenja i tu su i globalni trgovinski sporazumi. To naravno nije pod direktnom nadležnošću našeg odbora, ali s druge strane mi predstavljamo realno gospodarstvo, mala i srednja poduzeća i čak i e, energetski sektor, a oni se svi oslanjaju na e, globalnu trgovinu. I stoga nas jako, jako zanimaju sve teme koje ste vi spomenuli. Hvala vam na vašem govoru. Sada, koliko razumijem, možemo prijeći odmah na ministra Heinza Fasmana. On je Austrijski savezni ministar obrazovanja, znanosti i istraživanja bavi se pitanjima istraživanja nuklearnim pitanjima, euroatomom, stavljanjem nuklearnih postrojenja za pogona i tako dalje. I ministre, e, izvolite, da imam riječ. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Uvaženi zastupnici u Europskom parlamentu, uvažene dame i gospodo, ja bih također se odmah nadovezao na e, ova težišta austrijskog predsjedništva kada se radi o istraživanju i inovacijama. To bih vam htio predstaviti. E, naš glavni prioritet na tom području svakako se tiče obzora e- Europe, dakle okvirnog programa za istraživanje inovacije za e, godine 2021. do 2027. Siguran sam da znate za taj okvirni program, to je nešto što je komisija službeno predstavila 7. lipnja. Isto tako sam čuo da vi ovdje u odboru ITRE da ste odredili vrlo ambiciozne vremenske rokove vezano uz pregovore. Mi smo isto tako ambiciozni, nesumnjivo je to tako i ako nam e, uspije postići djelomično zajedničko stajalište o obzoru Europa, onda bi bili e, jako veseli da toga. Samo kratko da se osvrnem na sadržaj prijedloga komisije i da malo to procijenim iz mog kuta gledišta. Komisija je predložila ukupni proračun od 100 milijarde eura za obzor Europa. Mislim da bi Europski parlament, i mnogi drugi Europi htjeli nešto više od toga, ali mislim da moramo biti realistični. Naime, Europa je suočena sa mnogobrojnim drugim izazovima i ovaj prijedlog za proračun za obzor Europu je e, dosta velik, on ide u pravom smjeru i on je prilagođen odgovornostima tog programa. Isto komisija naglašava što se tiče obzora Europe da postoje mnogi elementi koji predstavljaju kontinuitet. Nam imamo tu Europsko istraživačko vijeće koje je vrlo važno za fundamentalno istraživanje, zatim mjere Marije Sklodovska Kiri, zatim zajednički projekti istraživanja što se tiče socioloških izazova kao i ključne tehnologije. Što se mene tiče, moram reći da se to sve pokazalo kao vrlo važnim i da se sa svime time treba nastaviti. Ali s druge strane postoje i važne novosti i svakako ćemo tim novostima posvetiti e, posebnu pažnju tijekom pregovora. Jedna takva novost je ideja koja se tiče takozvanih missions misija. Dakle, misija koje bi trebali predstavljati e, poveznicu između fundamentalnog istraživanja e, i konkretne provedbe ja, a vjerujem i većina mojih kolega i kolegica u vijeću, pozdravljamo tu ideju. Ali i ovdje mislim da bismo trebali posvetiti pažnju tome kako će se odabirati te misije i da onda doista se iz tih ideja rode inicijative koje će opipljivo poboljšati primjerice e, kvalitetu života građana u Europi. Jedna druga velika novost u okviru tog okvirnog programa je e, Europsko inovacijsko vijeće i tu moram jasno reći da e, nisu još mnogi detalji jasni i svakako ćemo o tome raspravljati učih pola godine, ali načelno sam i ja pozitivno naklonjen tom vijeću. Dakle, tu se radi o istraživanju sa učinkom, to je cilj, a mislim da je učinak nešto što je vrlo ključno. Učinak posebice, a isto tako i koncentracija na takozvane breakthrough innovations, zatim pojačano poticanje spin-offova i poticanje poduzeća koja su inovativna i jako brzo rastu i koji bi mogli predstavljati koji bi mogli postići onda na taj način sljedeći korak u svom rastu. Europsko inovacijsko vijeće mislim da može na vrlo dobar način nadopuniti portfelj e, ovog okvirnog programa i isto tako nadopuniti neke nacionalne inicijative koje postoje na tom području. Isto tako bih spomenuo strateško planiranje, strategic planning, to je novi element u okvirnom programu. To je nešto što se možda ne prikazuje dovoljno iscrpno u prijedlogu komisije, ali razumijem namjeru koja se iza toga krije. Naime, s time se želi postići transparentnost i možda veću fleksibilnost eh, kada se radi o okvirnim uvjetima koji se jako brzo mijenjaju i može se s time želi isto tako i jače strateški upravljati okvirnim programom. Sve je to nešto što mogu razumjeti zato što već danas teško konkretno navesti one teme kojima ćemo se možda baviti 2025. godine koji će u toj godini biti važne. Ali taj proces strateškog planiranja će svakako biti jedna od onih stvari koje ćemo morati još dodatno razjasniti, te se veselim i ja sam isto tako naglasio to da e, ćemo se e, prvi puta o tome e, izjasniti tijekom neslužbenog sastanka ministra i ministrica istraživanja 17. lipnja u Beču. Možda da još spomenem jednu temu u okvirnom programu koja mi je važna, a to je tema takozvanog innovation divida ili wideninga, dakle jednog širenja inovacija. Mislim da tu moramo osnažiti sveukupno istraživanje u Europi, a ne možda da razlikujemo sjeveroistok ili istok koji je slab u istraživanju i ostatak e, Europe koji su jači u istraživanju. Moramo imati u samim državama članicama tu situaciju da se oni žele aktivno da oni žele aktivno sudjelovati u okvirnom programu, a ne da sve ide iz Brisela. To je nešto što mi je vrlo važno i postoji tu i program koji bi trebao poslužiti reformi europskog istraživačkog prostora i u okviru našeg sastanka sljedećeg tjedna u Beću ćemo također razgovarati o tome u kojoj mjeri je moguće postići jedan nefragmentirani europski istraživački prostor. Jedna vrlo važna zadaća će biti da svladamo dakle, taj inovacijski jaz, taj innovation divide. Mislim da to trebaju obaviti prije svega same države članice, ali mislim da je važno i potrebno isto tako i da mi stvorimo okvirne uvjete, a možda i da podupiramo određene ambicije država članica. Okvirni program mora ostati program izvrsnosti, ali može ispuniti te druge ciljeve vezane uz e, istraživačku politiku. Mislim da tu imamo i neke dobre temelje za to u obzoru. Ako se sjetimo onog horizontalnog stupa, programa poput e, Sharing Excellence, dakle dijeljenja izvrsnosti, tu se upravo radi o tome da se svada taj jaz u inovacijama. Drugi prioritet e, kojeg se Austrija postavila je nešto što sam već djelomično spomenuo, to je dakle e, danji razvoj europskog istraživačkog prostora. To je nešto što je za mene vrlo važno. E, jaz e, u inovacijama nije nešto što bi trebalo biti kao krajnji cilj da to svladamo, već se radi o tome da trebamo stvoriti doista europski istraživački prostor. Što se tiče strukturnih reformi, mislim da Isto tako njih ne možemo ograničiti na pojedine države članice, već e, kada govorimo o sustavima istraživanja i e, inovacija da svi imaju određene zadaće e, što se tiče strukturnih reformi. Isto tako mislim da su uspješne strukturne reforme bile prisutne u proteklih nekog godina. Imali smo jednu inicijativu zajedničkog programiranja, Joint Programming Initiative, imali smo i financiranje novih oblika projekata između sveučilišne industrije, primjerice u Sloveniji, to je isto tako jedan primjer e, vrlo uspješne strukturne reforme. U studenom na sastanku vijeća želimo usvojiti opće zaključke o daljnjem razvoju Europskog istraživačkog foruma, te se želimo, Europskog istraživačkog prostora, te se želimo postaviti pitanja e, u smislu gdje još treba nešto napraviti, što još treba poboljšati i možda bismo tu trebali i našu strukturu savjetovanja još malo promijeniti kako bismo mogli poboljšati taj prostor. Jedan treći prioritet kojih bih htio spomenuti tiče se sektorskih politika za politiku istraživanja. Ja smatram da bismo trebali sektorske politike iskoristiti. Riječ koja se tu često koristi je riječ sinergije. To je katkad i čarobna riječ za e, povezivanje politika, ali to nešto što treba biti i konkretno, treba znati što to znači. Dakle, kako možemo iskoristiti strukturne fondove kako bismo pojačali istraživanje inovaciju, kako možemo iskoristiti program Digital Europe, dakle digitalna Europa, koje sadrži jedan proces provedbe, kako to možda možemo iskoristiti kako bismo paralelno podržali istraživanje inovaciju. Dakle, moramo vidjeti kako možemo imati koristi od takvih sinergija naš zajednički projekt sa računalima visokih performancije, mislim jedan dobar primjer za to kako možemo stvoriti sinergije e, za područje istraživanja. Sve u svemu, mislim da se nalazimo na dobrom putu kada se radi o istraživanju i inovacijama. Znamo kamo želimo stići, dakle želimo postići Um, Europu koja potiče inovacije, koja je jako jaka što se tiče istraživanja i koja se može nositi u natjecanju sa uh, Sjedinjeničkim državama i sa Kinom. To je naš cilj kojeg bismo rado postigli i veselim se i na taj zajednički put kojim ćemo kročiti kako bismo postigli taj cilj. Hvala vam. Uh, Hvala vam na prezentaciji. Hvala na aktivnosti. I želim reći da je sjajna ideja. Sljedećeg tjedna imamo sastanak o programu koji je najtreći po redu kada je riječ o financiranju nakon poljoprivrede i strukturalne politike. To je treći najveći program Europske unije. Svake, svakih 7 godina on je gotovo 30 posto veći od prethodnog, a nemamo puno takvih programa u Europskoj uniji. Za mlade ljude imamo Erasmus sa dvostruko većim iznosima nego prije, ali kada je riječ o ovakvim programima, to je jedna odgovornost koja je na nama Započeli smo prije 12-13 godina, 56 milijardi eura smo imali za 7 godina, a sada je taj iznos dosegao gotovo 100 milijardi eura za razdoblje od 7 godina. To je velika razlika. I tu smo ostvarili se jedan napredak. Hvala vam na izlaganjima. A sada prelazimo na raspravu. Prvo dajem riječ koordinatorima klubova zastupnika. E U ime kluba zastupnika EPP, zastupnica Pilar. Hvala vam i e, želim dobrodošlicu ministru i ministrici koji predstavljaju austrijsko predsjedništvo. Moram reći da sam zadovoljna vašim trima prioritetima i primijetila sam da je drugi prioritet digitalizacija, odnosno kako naše gospodarstvo u Europskoj uniji učiniti konkurentnijim, kako da ono više raste i da daje nove prilike za e, konkurentnost na globalnoj razini i to se jedino može napraviti digitalizacijom. Tu se slažem s vama i taj pristup mi se jako sviđa. Spomenut ću i neke specifične aspekte e, kojima se onda možete pozabaviti tijekom predsjedanja. Već smo sada imali velik broj dosjeja koji imaju utjecaja na digitalizaciju. Imali smo politički sporazum Danas smo odobrili politički sporazum u ovom odboru, ali smo također i donijeli akt o kibernetičkoj sigurnosti i još imamo dosija koji su otvoreni. I oni nas čekaju još za vrijeme ovog saziva. Ali vi znate da vi kao predsjedništvo ste odgovorni za postizanje političkog sporazuma oko dosija, ali vi također možete oblikovati stajalište vijeća kada je riječ o pojedinačnim dosijima. I tako će i biti kada je riječ o financiranju za razvoj digitalne Europe. Pritom konkretno mislim na program ulaganja za usklađenost, usklađivanje sljedećeg proračuna od 2021. do, 2020, do 2027. sa digitalnim izazovima i da trijaloge ćemo imati i tijekom vašeg predsjedanja i poslije, ali već vi sada možete puno napraviti. Ono što brine mene i što brine mnoge od nas je što trebamo sačuvati tih devet dvije milijarde eura, dakle taj iznos, on mora ostati u VFO-u za to razdoblje. I ne, taj, taj, taj iznos se ne smije smanjiti, niti ga se smije razvodniti sa drugim programima, primjerice obzor i ulaganja koja idu u područje istraživanja. Dakle, imamo CEF, Obzor Europa i ovaj program sa 9,2 milijarde eura, ali svi oni trebaju imati svoju, znači svoje mjesto u višegodišnjem proračunu. I eto moje je pitanje, slažete li se s time Jeste li svjesni te situacije i možete li e, tijekom vašeg predsjedanja nešto poduzeti po tom pitanju u samom vijeću? Hvala. Hvala lijepa. U ime socijaldemokrata, zastupnica Van Bremt. Kathleen, vi ste belgijanka. Jeste li se dogovorili oko rezultata sa Edwardom Martenom ili ne, morate se dogovoriti jer unutar socijaldemokrata ne bismo voljeli imati poteškoća penali. Belgijanci nisu još izgubili ni jednu utakmicu, dobili su svaku Dakle, mislite da ćete sad prvi put izgubiti? Ne znam što vi predlažete. Evo dajem vam riječ. Austrije nema, ni moje zemlje, ni Španjolske, Njemačke, Portugala nema. Nikoga nema, ali evo kolege, vaše zemlje su u polufinalu, dakle 2-1 za Belgiju. Edward, žao mi je Mislim da će biti 2-1. 2-1 je za Belgiju. Katlin. Hvala. Gospođo ministrice, obraćam se vama jer vam želim postaviti pitanje o industriji, automobil, automobilskoj industriji pogotovo. Mislim da je to jedno hitno pitanje i na ovom odboru se često ne slažemo, ali slažemo se kada je riječ o tome da Europi treba jedna solidna eh, industrija orijentirana na budućnost i automobilska industrija je važna. Imamo brojne, velik broj zaposlenih u tom sektoru i tu smo zabrinuti jer se borimo, mislim da vodimo jednu pogrešnu bitku. Jučer smo, jutro smo glasovali o E, ispušnim plinovima od CO2. Znam da e, to nije vaš portfelj, već se to tiče ministra za klimu i okoliš, ali ima bliska veza između s jedne strane ambicija koje moramo imati u vezi sa klimom i čistim zrakom, ali također i tu je riječ o budućnosti te industrije i to je moje pitanje jer često na razini Europske unije nemamo taj holistički pristup, to nam nedostaje. Imamo zakonodavstvo o energetici, o klimi, zatim imamo zakonodavstvo koje se odnosi na istraživanje, razvoj, ali trebamo to povezati kako bismo doista imali učinkovitu E, automobilsku industriju orijentiranu prema budućnosti i mislim da možemo biti ambiciozni kada je riječ o emisijama CO2, to je čak i nužno, neophodno za ovu industriju, inače će naši potrošači početi kupovati kineske ili japanske automobile. A jedno od pitanja koje je povezano s time jest istraživanje i razvoj s jedne strane, dakle podrška istraživanju i razvoju, te ulaganje u infrastrukturu s druge strane. I to je moje pitanje jer to jest dio vašeg portfelja. Mi ćemo na neki način razviti novu politiku za ulaganja i novi alat, novi alate, novi alat koji se zove EU Invest i mislim da je jako važno da eh, im postavimo prioritete i da ulažemo u infrastrukturu koja je spremna i za budućnost. Imamo također infrastrukturu za električna vozila. Dakle, to je ono pitanje eh, što je bilo prvo kokoš ili jaje, nitko neće prvo kupiti automobil ako nema spremnu infrastrukturu za njega i onda se kaže pa to je stvar država članica, ali države članice tu ne rade ništa. I eto to je moja molba i moje pitanje za vas. Kako uspostaviti, kako imati holistički pristup i povezati dakle CO2 emisije i to zakonodavstvo te ulaganje u infrastrukturu u čitavoj Europskoj uniji kako bi se ljude motiviralo da kupuju električna vozila, da ih voze i ponovno kako E, podržati istraživanje i razvoj. I posljednje pitanje, znam da niste izravno e, nadložni za obrazovanje, ali potrebna, potreban nam je prijelaz između industrija kako bi ljudi za, koji rade u industriji doista bili osposobljeni za obavljanje poslova e, budućnosti. Uh, thank you. Uh, Hvala. Sljedeći govornik, gospodin Demski izvolite. Konkretne. Želio bih vam postaviti konkretno pitanje. Prije svega, Dva pitanja koja su vrlo interesantna za javno mijenje, a povezani su sa digitalnom tehnologijom. Austrijsko predsjedništvo će se morati uhvatiti u koštac izazovima na tom području. Da. E, moramo misliti na digitalni prostor i znamo s koliko napora Europski parlament e, ulaže napora u osmišljavanju stajališta na tom području. Čini mi se da u, do sada vijeće nije riješilo problem, a radi se o tome da se pomire s jedne strane interesi potrošača koji su zatrpali naše e, znači e mailove a s druge strane kako podržati kreativne industrije u Europi. Iz toga proizlazi moje pitanje kako e, gledate na budući rad vijeća na tom području i nadamo se da ćemo također i organizirati prvi trijalog pod austrijskim predsjedničom vezano uz tu temu. Drugo pitanje je također važno za javno mijenje. To je također i političko pitanje. Radi se o reviziji direktive o plinu. Vijeće već osam mjeseci ne može osmisliti zajedničko stajalište kako bi e, počeli e, pregovori e, vezano uz reviziju ove direktive. Tu se radi također i o e, jednom kontroverznom projektu e, o Nord Streamu 2. Isto tako, Njemačka strana je nedavno potvrdila da, da sa gospodarskog stajališta taj projekt Nord Stream 2 nije održiv projekt. Iz toga proizlazi moje pitanje. E, ima li Austrija namjeru razgovarati o tome na Koreperu? To je znači retoričko pitanje, no u svakom slučaju moram postaviti to pitanje. Misli li austrijsko e, predsjedništvo mm, da je u mogućnosti imati neutralno stajalište jer znam da su austrijske tvrtke uključene u realizaciju tog projekta. Isto tako je jedno dodatno pitanje. Govorili ste o e, obzoru Europa te govorili ste da trebamo uzeti u obzir sve, iskoristiti sve europske potencijale. Trebamo napraviti sve kako bi e, E, znači kako bi se dogodilo kako bi se e, ne bi ponovilo to da e, iz Polske će jedna nova Marija Sklodovska morati otići u Pariz kako bi ostvarila svoju karijeru. Hvala. Sada gospođa Mlinar sljedeća na popisu govornika. Hvala. Hvala, gospođo ministri, predsjedniče. Hvala gospođi ministrici i gospodinu ministru na njihovim prezentacijama. Hvala što ste taj prioritet digitalne tehnologije upisali u vaše predsjedništvo. Mislim da je to izuzetno pozitivno. Gospođo ministrice, vi ste nam predstavili svoju viziju i rekli ste kako gledate na stvari. A govorili ste o stajalište Europskog parlamenta. E, nadovezujem se na pitanje kolegice Kasiovera. Ja sam izvjestitelj za znači, e, digitalnu Europu i vi ste u tom programu pokrili sve točke. Govorili ste o kibernetičkoj sigurnosti, umjetnoj e, inteligenciji, da, znači isto tako mm, pitanja nadležnosti i e, na, kompetencija, to su prioriteti za austrijsko predsjedništvo. Nadam se da ćemo moći napredovati brzo i iznaći rješenja. Europska unija je već šampion istraživanja. Zbog toga želimo da to bude i uspjeh za poduzeća. A sad jedno pitanje. E, znači, sektor istraživanja i digitalne tehnologije je predstavljen kao e, prioritetno. Ja bih e, želio znati kako namjeravate napredovati na tom području, koje ćete si ciljeve postaviti kako bi to bil, vrijedilo za cijelu Europu. Predsjedniče, e, vi ste znači govorili o važnosti tog e, pitanja. Mi bismo u okviru našeg odbora e, htjeli imati jasnu viziju. Koji je odgovor austrijskog predsjedništva na tu potrebu da Europa postane pravi šampion na području digitalne tehnologije? Hvala. A sada gospodin Javor koji predstavlja zelene, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Također bih e, želio toplo pozdraviti naše goste u Europskom parlamentu. Imam e, pitanje za gospodina Fasnova. Vi ste također e, odgovorni za nuklearna pitanja. Ja bih želio postaviti pitanje, znači ugovor Euratomu koji ima 60 godina. Ja sam uvjeren da realnost e, našeg tržišta energetike u Europi je u potpunosti drugačija u odnosu e, na trenutak kad je ugovor e, o Euratomu sklopljen i zbog toga je on zapravo zastario u kojoj mjeri se znači uzimaju u obzir e, mogućnost reforme ovog ugovora postoji znači isto tako i, e, i nesuglasnosti sa drugim ugovorama a to je također podcrtano i e, odlukama suda imamo Hinkel C imali smo odluku znači u četvrtak i drugi također E, znači drugi slučaj u koji je bila uključena Mađarska. Znači postavlja se pitanje na koji način ćemo znači uključiti znači te sve različite pristupe i kako ćemo znači e, pomiriti različite pristupe u Euratomu i znači ugovoru o funkcioniranju Europske unije, o javnoj nabavi i tako dalje. Je li europsko e, predsjedništvo e, spremno postaviti to pitanje ili ne? Hvala. Hvala kolegi. U ime ENF-a kao i uvijek Gospođa Kapel, vi ste aktivni na svim područjima u ime enf a Gospođa Kapel, izvolite. Hvala. Ja bih željela zahvaliti gospođi Šrambek i gospodinu Fasmanu što ste nam u našem odboru ITRE predstavili najvažnije točke austrijskog predsjedništva. Da, imamo tu akcent e, jačanja, stavljanja naglaska na jačanje industrijske politike. Vi ste, znači, tu govorili o viziju Imamo znači ciljeve 2020. i za Austriju i za Europu i za druge države članice. Moramo u svakom slučaju dostići ove ciljeve i radnih mjesta i gospodarskog rasta kako bi Europa bila zbilja e, globalni proizvođač i globalni igrač. Kad govorimo o digitalnoj tehnologiji, to je najvažnija tema i najvažniji izazov. Vi ste govorili o tome, govorili ste o tom potrebnom rastu kao izvjestitelj za program digitalne Europe. Vi ste govorili o tome da se to znači da se nivo mora podići na nivou Europske unije. Imamo znači tu mogućnosti potencijal e, e, gospodarskog rasta za 50 e, milijuna. A također smo ovdje glasali o izvješću vezano uz kibernetsku sigurnost. Taj aspekt je jako važan. A to mora biti istaknuto na trijalozima. Mi to podržavamo i pozitivno gledamo na, togo, na to. Kibernetska sigurnost, a posebno agencija koja je nadležna za tu, eh, to pitanje niza mora imati na raspolaganju više sredstava. To je ključno pitanje u ovom izvežu eh, ta kinerbetska sigurnost. Kako ćete pristupiti tom pitanju? Eh, kako gledate na stvari što se tiče razvijanja tog dosjea? A drugo, komercijalna politika, trgovinska politika. U ovom trenutku u kojem e, živimo, govorili ste o Australiji, Novom Zelandu, Japanu, stvari su, idu u dobrom smjeru a to trebamo također povezati sa industrijskom politikom. Možda biste mogli dopuniti te dva, eh, ta dva pitanja. S jedne strane digitalna tehnologija, s druge strane trgovinski aspekt. To je eh, važno kako bi eh, europska proizvodnja bila još ojačana. Gospodine Fasman, vi ste govorili o obzoru 2020. godine, zapravo obzor Europa. Nesumnjivo je da se radi o istraživačkom programu, no mi u Europskom parlamentu imamo znači sredstva koja su uh, predviđena od strane Europske komisije 100 milijardi razvoj, inovacija, istraživanje, to su važni na pitanja, najvažnija pitanja za gospodarski rad i za stvaranje radnih mjesta. Zbog toga, ako želimo napredovanje na tim područjima, moramo imati i financijska sredstva na raspolaganju. Koje je vaše stajalište što se tiče pregovora u okviru VFO-a, posebno što se tiče obzora Europe? Rekli ste ispravno da imamo određene novosti u obzoru, moramo znači poboljšati određene aspekte, treba ne samo fundamentalno istraživanja, nego moramo također i e, imati na umu te e, važne i suštinske etape. Ništa da moramo u svakom slučaju uzeti u obzir mjere koje će biti neutralne i neće utjecati na okoliš, koje neće imati veliki e, znači ekološki otisak. U našem parlamentu moramo govoriti o poveznici između e, obzora i e, strukturnih fondova. Ja bih želio čuti što mislite o tome. Zapravo željela bih čuti što mislite o tome Hvala, hvala. To su bili govornici u ime političkih, e, znači u ime klubova zastupnika. A sada vas pozivam, ako želite uzeti riječ, molim da budete kratki. Gospodin Paul Lubik, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Želim dobrodošlicu i ministrici i ministru u Europi osjećamo taj napredak. Znači, s jedne strane imamo e, austrijsko predsjedanje, s druge strane e, znači novi VFO, novi višegodišnji financijski okvir. Isto tako smo glasali vezano uz zakonik o telekomunikacijama. Ono što želimo je da cijene telekomunikacija budu usklađene sa stvarnošću. 7 e, eura u Europi za jedan giga ako želite koristiti to onda to dovodi zbilja do velike svote i vidite pred kojim poteškoćama e, sa kojim poteškoćama smo suočeni gospodine Fasman kad pogledamo Eh, austrijske superkompjutore, onda vidimo da smo mi zemlja gdje se razvijaju kvantni kompjutori i željeli bismo znati koje su znači poveznice sa svim tim različitim područjima Imamo znači taj proračun 120 milijardi u okviru e, parlamenta, znači to smo podignuli na 120 milijardi, a neki govore o 160 potrebnih milijardi kako bi odgovorili na sve izazove. A sada gospodin Dalunde, izvolite. Postavljam e, gospodinu e, Fasmanu pitanje vezano uz e, klimatske akcije. Znači nemamo znači što se tiče financiranja klimatskih akcija nemamo znači postignute ciljeve. Znači imamo znači postignuće od samo 30%. I što se tiče projekta imamo samo 30% koje je bilo znači prihvatljivo. E, koje su to jamstva koje će ustanoviti kako bi znači mi postigli taj cilj od 35, 25% u sljedećem e, razvoju? A kad govorimo o deklaraciji iz Barcelone, govorilo se znači o tom povećanju od cilja od 3%. Što ćete predložiti kako bi se prebrodio taj gap? taj jaz u Europi. Isto tako, e, vremenski okvir za e, obzor Europa, svi se žele pridržavati, žure se da se pridržavaju rokova, no e, što vi planirate kako bismo postigli pravi sporazum za 2021. godinu. Hvala. Gospodin Heller, izvolite. Hvala. U istinu, jedno pitanje za gospodina Fasmana. Vi ste oprezno opisali VFO, no vijeće u svakom slučaju mora odlučiti vezano uz ovih tri pretviđenih posto. Šefovi država i vlada su odlučili o tome, sad se to mora pretočiti u postotak. Imaće, to će biti, to predstavlja 197 milijardi za proračun. I iz toga proizlazi moje pitanje da treba trebamo biti jasni među nama tih 100 E, milijardi, moramo ih uzeti oprezno. Imamo 10 milijardi za poljoprivredu u svjetlu ciljeva koje su kolege spomenule na pravi način, posebno kad govorimo o digitalnoj tehnologiji. Imamo znači 3,6 e, e, milijardi za financijski instrument, 10 milijardi za poljoprivredu, isto tako imamo sredstva za istraživanje i znanost. Ne možemo reći da će taj program sad imati dovoljno financijskih sredstava koja su mu dodijeljena. Je li vijeće u tom smislu e, razmišljao e, o povećanju tih 3%. A Također govorili smo i o tome da je parlament e, predložio da se pregovara o sinergijama. Tri mjeseca je vijeće blokiralo i nije smo mogli postići zajedničko i jedinstveno mišljenje. Cilj parlamenta je ambiciozan, to ste rekli. A jedan od razloga je da se e, vijeću da mogućnost da malo brže pregovara. Kad e, moramo pregovarati 18 mjeseci, a nakon toga čekati dva mjeseca kako bi vijeće to e, probavilo, onda zapravo je jako e, teško napredovati na pravi način. Moramo vidjeti kako ćemo uzeti u obzir sve sva, ta individualna pitanja. Hvala, dragi kolega. Em primeiro lugar, uma das prioridades da presidência austríaca. Sljedeći kolega, izvolite. Hvala. Digitalizacija je prioritet austrijskog predsjedništva, to ste vi rekli. Mi želimo Europu koja zaštićuje, a jedno od važnih pitanja je i korištenje digitalizacije u svrhu zaštite. na koji način biti inkluzivan u toj sigurnosti, važno je da u digitalnom programu uzmemo u obzir i sve te elemente. Mislim da će to biti temeljno za budućnost. Jedna inicijativa je pokrenuta od strane Jean-Claude Junckera, koji je predstavio cijeli niz stvari te potrebnim odgovorima i rješenjima. Već pod bugarskim predsjedništvom bilo je potrebno pokrenuti taj program kojim se želi poboljšati pristup internetu i digitalizacija u tisućama e, općina. Hoćete li pomoći te općine i gradove koji danas nemaju pristup internetu. Imamo takozvane bijele e, zone, imamo ruralna područja e, u Europi koja nemaju pristup internetu. Kako omogućiti u budućnosti e, osigurati da takva područja bez interneta više ne postoje. Digitalizacija je izuzetno važna i zbog toga se nadam da ćete uspjeti e, napredovati na tom području. Gospodine ministre, e, rekli ste da ćete govoriti o energetici, ali o njoj niste puno govorili u svojoj e, prezentaciji u okviru ovog odbora. Mi pokušavamo govoriti o upravljanju Eh, energetikom, obnovljivim eh, izvorima energije i tako dalje. U okviru austrijskog predsjedništva eh, zemlje će trebati predstaviti svoje akcijske planove za razdoblje 2020. do 2030. godine. Radi se o dugoročnim planovima koji će trebati biti primijenjeni i provedeni. Kako ih namjeravate provesti? Hvala. Ja nisam imao prijevod na poljski, nisam e, sad e, vas htio prekidati. Mogu ponoviti na engleskom, ne, ni u kojem slučaju. Dragi kolege, sljedeća točka na dnevnom redu je upravo rasprava sa ministrima o pitanju energetike i tada ćete moći postaviti pitanja vezano uz ovo područje. Ako im sad hoćete postaviti to pitanje, možete i sad, ali u svakom slučaju u sljedećoj točki dnevnog reda ćete to moći napraviti. A sad prelazim na sljedeće govorina, govornika, gospodin Saudargas. Izvolite. Eh, Hvala vam, gospodine predsjedniče. Čestitke Austrijskom predsjedništvu na doista sveobuhvatnom pristupu vašem polugodišnjem predsjedništvu. Imam jedno jako specifično pitanje o umjetnoj inteligenciji. U industrijskim planovima to su dugoročne tendencije i kad kad je čak i lakše na taj način izneti neke prognoze. Umjetna inteligencija ima i 50 godina već povijesti, ali ono što se dogodilo u proteklih recimo pet godina, na to mislim, na te iskorake koji su doista bez presedana i to zbog e, kapaciteta računala, zbog velike količine podataka e, koje se može analizirati i sama industrija je i vrlo brzo reagirala, izvozi rastu eksponencijalno kao što znate i moguće je nešto predvidjeti ovdje u Europi. Već imamo komunikaciju Europske komisije i znamo da u Kini, u Sjedinjavačkim državama, da se politički reagira na to Specifično gledano, što Austrijsko predsjedništvo namjerava poduzeti, namjerava li išta poduzeti što se toga tiče ili namjerava ostati u već poznatim vodama? Hvala vam, dragi kolega. Sljedeći govornik je gospođa De Monti. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Imam pitanje za gospođu Šambok. Kao prvo, Europa koja štiti. Vi ste odabrali taj slogan eh, gdje se prije svega radi o migracijama, ali zanima me imate li konkretan pristup kojeg mislite slijediti jer mi se čini to pomalo proizvoljno, kakva je situacija sa ciljem osiguravanja njih mjesta. Primjerice, praktično gledano, evo 11. travnja sam uputila dopis zbog Ekobanka Italije, što je povezano s Austrijom. Tu se radilo o brisanju radnih mjesta. Do 7. lipnja sam htjela dobiti odgovor od vas, a nisam to nikad zaprimila, pa vas sada osobno pitam. Kako mislite reagirati na Europu kada ne uspijete reagirati niti na jedno jedno pismo, osim što mislim da nije baš prisutno što mi niste odgovorili. Zatim kao drugo što se tiče istraživanja, pitanje upućeno gospodinu Fasmanu, dakle konkurentnost eh, sa SAD-om, sa Kinom. Mi imamo tehnološki jaz, ali imamo i jaz što se tiče područja primjene. Kako mislite ukloniti

Ona me obavijestila o tome da zna kako izgledaju naši kompromisni amandmani u odboru ITRE i da je spremna ih dakle sve uključiti u svoj rad. Ja sam joj rekao da smo izglasali 90% izvješća, stoga mislim da je to doista vrlo ozbiljna tema i prije sad vremena sam s njom o tome uspio razgovarati. Izvolite, dajem vam sad riječ. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ministrice, Šambuke i ministre Fasmane, hvala vam lijepa što ste ovdje. Imam nekoliko pitanja o obzoru Europa. Hoće li vijeće doista eh, htjeti s nama pregovarati još tijekom ovog mandata? Slažemo se s gospodinom Ellerom što se tiče strateškog planiranja, da je to nešto što je upitno i kako se možemo previnuti da imamo međusobne poveznice između zakonodavnih akata, posebnih programa, kohezije i tako dalje, kako da to ostvarimo. I na kraju pokušali smo izneti taj argument da smo uspješni na europskoj razini kada imamo ulaganja istodobno koja prate europska ulaganja na nacionalnoj razini. Dakle, mislimo da više ljudi treba o tome razgovarati, a ne da se razvodni ta ideja izvrsnosti i da se E, pažnja usmjeri na proširavanje aktivnosti. Kakvo je mišljenje vijeća što se tiče korištenja strukturnih fondova i novca iz kohezijskog fondova na jedan širi način kako bismo podupreli e, inovacije i istraživanje na nacionalnoj razini. Hvala. Hvala vam gospođa na pitanjima. Sada predlažem da prijeđemo na odgovore na pitanja. Možda krenemo od e, gospođe Šambuk da ona odgovori na neka pitanja, a zatim bih zamolio gospodina Fasmana da odgovori na ostatak. Hvala vam lijepa, hvala svima vama na važan doprinos, na pitanja koje ste postavili, peću sada na njemački. Krenut ću sa odgovorom vezanim uz temu Digitalna Europa i taj program. Zato što je to više puta ispomenuto. Mi kao predsjedništvo jako pozdravljamo taj prijedlog o digitalnoj Europi za e, razdoblje e, od 2020. do 2027. godine. To je nešto što može dovesti do boljeg položaja u svijetu koji se jako brzo mijenja i zbog toga nam je potrebno ambiciozno financiranje s jedne strane te s druge strane i značajna ulaganja. To je vrlo važan dosije za nas te mi to se podupiremo. Ja bih se osvrnula nekoliko tema koje ste spomenuli, dakle što se tiče primjerice računala, visokih performanse, umjetne inteligencije, kibernetička sigurnost, e, digitalne vještine, uvođenje optimalnog korištenja digitalnih kapaciteta te interoperabilnost. Da dakle, se kratko osvrnem na ove napredne digitalne vještine, jer ste me pitali e, koji su nam, su nam težišta u okviru digitalne Europe. Pa ja smatram da je to zapravo ključno pitanje, jer kada pogledamo kako izgledaju rezultati studija u Europi, onda možemo vidjeti da postoji još uvijek jedan velik dio stanovništva koje nema nikakve digitalne vještine ili ima jako malo digitalnih vještina i naravno da je to izravno povezano i sa njihovom mogućnošću zapošljavanja, da obavljaju dobro svoj trenutni posao i da pronađu budući posao. Što se tiče financiranja i višegodišnjeg financijskog okvira, tu samo kratko želim reći da ti financijski aspekti višegodišnjeg financijskog okvira se gledaju e, u cjelini i da je vijeće u paketu o u već krenuo s radom i 14. E, svibnja je e, krenulo s radom na tome, na ministarskoj razini, te sada imamo i buduće sastanke koji su planirani. Ja mislim da je to jedan e, opštežan koncept, da dakle moramo ostvariti neke rezultate koji će ići na korist što više digitalizacije. Što se tiče kibernetičke sigurnosti, i tu sam dobila nekoliko pitanja od vas. Enisa je tu bila jedna tema. Nakon intenzivnog rada Estonskog i Bugarskog predsjedništva vijećem, kojima zahvaljujem, je vijeće na sastanku 8. lipnja izradilo eh, opće stajalište o uspostavljanju te agencije za sigurnost eh, mreža i za kibernetičku sigurnost i to u uskoj suradnji s Europskim parlamentom i s vama bismo htjeli i dalje nastaviti na tome raditi. Vrlo je važna ta tema kibernetičke sigurnosti, da je to nešto za što znamo da bi nas to trebalo popratiti u svim dijelovima života. Od digitalnih vještina pa sve do e, inovacija i tu želim ukazati na jednu važnu temu, a to je stvaranje inovacijskih čvorišta, innovation hubs. To je nešto što ste i vi spomenuli, to je meni vrlo važno, to je jedan vrlo dobar razvoj koji dolazi s europske razine i to je nešto što ne želimo naglasiti samo u Austriji, već i u okviru našeg predsjedništva vijećem u svim državama članicama. Ali kibernetička sigurnost je u, nadležnoj nadležnosti, u nacionalnoj nadležnosti u velikoj mjeri. ENISA tu ima ulogu podrške, ulogu pomoći, ulogu koordinacije, a kibernetička sigurnost je i nešto e, po pitanju čega moramo tražiti ispunjavanje odgovornosti u država članica. Dakle, i one same moraju to ulagati. Zatim da se osvrnemo još jednu veliku temu koju ste vi spomenuli, a to je tema koja se tiče toga kako možemo postići da e, industrija, mala se srednja poduzeća da e, budu konkurentnija i da se, to, da se povežu sa digitalizacijom. Tu je vrlo važna tema informacija iz javnog sektora. To je jedan dosije kojim se želimo intenzivno baviti tu se radi o tome da brzo napredujemo što se tiče pristupa informacijama i e, podacima za istraživačke subjekte i tu dijelim mišljenje e, kolege Fasmana. Dakle, radi se o tome da imamo e, tu poveznicu između poduzeća i primijenjene znanosti. I tu svakako možete očekivati od nas da ćemo tražiti brz napredak. Isto tako ste spomenuli temu općenito temu industrijske strategije. Industrijska strategija, tu najme želimo jednu sveopsežnu industrijsku politiku i nam to mm, postići na sljedeći način. Naime, mi već sada radimo na jednom dokumentu koji bi trebao biti gotov u rujnu i gdje bi imali jedan mehanizam za praćenje što se tiče industrijske politike. Dakle, radi se tu da smo e, u ravnopravnom položaju sa drugim područjima, da se to sve dobro iskalibrira. Ne radi se o tome da industrijska politika bude važnija od e, održivosti ili zaštite okoliša, ali se radi o tome da tu nešto pokrenemo, jer smo dosta zaboravili na to. Zaboravili smo dakle dolazi sama srž e, aktivnosti u Europi gdje možemo stvoriti mnogo radnih mjesta, robotika, umjetna inteligencija i drugo nam snažno pomaže u stvaranju radnih mjesta pa vam u tom smislu mogu odgovoriti da imamo tri težišta u okviru austrijskog predsjedništva. Naravno da je glavno težište Europa koja štiti sa temom migracija koju moramo riješiti, do, doduše o tome ovdje ne govorimo. Zatim drugo težište je digitalizacija kao temelj za blagostanje i za konkurentnost u Europi a iza toga se krije, vrlo konkretno rečeno, zaštita radnih mjesta u Europi. Jer ako uspijemo privući nove industrije u Europu ili pak ako uspijemo ponovno vratiti zaboravljene industrije u Europu, onda ćemo stvoriti radna mjesta. Ako eh, prenosimo digitalne vještine, onda će to dovesti do toga da ćemo imati i sve druge potrebne vještine da te E, profile e, radnih mjesta koji se mijenjaju možemo popuniti sa odgovarajućom radnom snagom. Da se osvrnem na vaše pismo, ja ću to vrlo drago prenijeti našem ministru gospodarstva kako bi se on osvrnuo na to vaše pismo i kako bi mu putio odgovor. Što se tiče teme vozila, automobilska industrija, to nas e, se tiče dvostruko, dakle s jedne strane imamo trgovinsku politiku, imamo carine, e, tu surađujemo s Europskom komisijom, pokušavamo naći neka rješenja, kako da nađemo izlaz iz te situacije. Činjenica je isto tako i da se u prvom koraku e, da smo uspostavili carine, protucarine za aluminij i čelik. Mislim da smo tu dosta uravnoteženo reagirali, ali vrlo jasno da dakle, se želimo zadržati zajedno, da se ne želimo dati podijeliti. Isto moramo postići kada se radi o carinama na automobilsku industriju. Istovremeno kao Europsko predsjedništvo želimo stvoriti e, i mostove, želimo stvoriti mogućnosti da e, ta situacija ne eskalira. Što se tiče e, emisija, tu naravno da smo u uskoj suradnji sa ministrima okoliša. Smanjenje emisija CO2 je vrlo važna točka, ali to ne bi trebalo ići samo na uštep samih poduzeća. Tu nam je za Europu svakako potreban jedan uravnotežen paket i vrijeme za europska poduzeća da se na odgovarajući način na to prilagode. Za mene je važno da još jednom naglasim da digitalizacija sadrži različite aspekte. Dakle, ova tema umjetne inteligencije će svakako biti jedna od težišta. Radi se i o tome da imamo pristup za mala i srednja poduzeća podacima s jedne strane, ali i mogućnostima korištenja umjetne inteligencije. To je točno, to ste s pravom prepoznali i zahvaljujem vam na ovim, ovom inputu kojeg ću penjeti. Najveći izazov što se tiče naše strukture s malim srednjim poduzećima u Europi je taj upravo da tu e, njih ne, ne marginaliziramo te da posebice njih potičemo da stvore okvir sa tom temom digitalne Europe, sa tom temom istraživanja razvoja, sa temom eh, regulatornih eh, inovativnih projekata kako bismo se tu mogli usredotočiti posebice na tu temu umjetne inteligencije. Zahvaljujem vam na inputu i nadam se da sam uspjela odgovoriti na većinu vaših pitanja. Ako ne, onda sam vam svakako individualno na raspolaganju za eh, razgovor i uzet ću sve vaše komentare sa sobom te ću o njima poraspraviti sa stručnjacima. Hvala vam gospođo ministrice na svim odgovorima. A sada ministar Heinz Wassmann. izvolite. Gospođa Van Brent je upravo napustila danu, a baš sam njoj htio odgovoriti, ali budući da se nalazimo u digitalnoj eri i ništa se u digitalnoj eri ne gubi kao informacija, ipak ću odgovoriti. Ona je malo otići pripremiti se za utakmicu. Mislim, još je to tek za 6 sati, ali ipak. ali ipak ću odgovoriti na to pitanje zato što je to važno pitanje. Naime, gospođa Van Bremt je spomenula strateško ponašanje i kada se radi o istraživanju. I u potpunosti u pravu. Kada se radi o poticanju istraživanja moramo raditi na strateški način, te moramo veće naglaske staviti upravo na ono za što znamo da je od koristi i za gospodarsku konkurentnost Europe, te isto tako i za e, društveni razvoj Europe. I tu branim obzor Europa. Tu imamo razumnu ravnotežu između stupa broj 2 i onih pet klastera koji su određeni, a svaki od tih klastera opisuje jedno veliko istraživačko pitanje, a isto tako i stratešku orijentaciju tog klastera. I ako se dobro sjećate, klasteri se zovu e, klima, energija, sigurnost uključivo društvo. Dakle, to su doista velika pitanja e, koje namjerava riješiti obzor Europa. A u stupu broj 1 taj isti program ima i nešto e, što izgleda kao fundamentalno istraživanje, jedno istraživanje od do prema gore gdje se ostavlja dovoljno prostora za kreativnost istraživača i istraživačica u Europi da oni sami odluče koja su po njihovom mišljenju strateški važna pitanja. Dakle, strateška pitanja koja dolaze od komisije ili od službenika u mojoj instituciji su e, izvrsna, ali nisam uvijek sigurna jesu li to ona najinovativnija pitanja. Kad kad je vrlo dobro čuti što razvijaju istraživači i istraživačice i to dozdo prema gore. Dakle, Obzor Europa je ostvarilo kao program dobrom težu između to dvoje. Zatim, gospođo Van Brent je spomenula još nešto što ne spada baš ovdje, ali ona je to spomenula pa ja to naglašavam da se kod svih tih pitanja koji se tiču digitalne transformacije treba vratiti e, pažnju posebice na sve one osobe koje možda sa tom digitalnom transformacijom se više ne mogu nositi. Dakle, možda se tu radi o osobama koje imaju 50 godina ili više, koji su još uvijek e, zapošljivi, ali koji su suočeni sa nekim izazovima gdje na neki način se moraju preobrazovati kako bi mogli držati korak sa ovom tranzicijom. To nije pitanje e, ministarstva kolegice, to je djelomično pitanje mog ministarstva, ali je više e, pitanje općenito e, vlada u Europskoj uniji. Gospodin Krasnodepski, da ispričavam se, ne govorim toliko dobro poljski kao njemački, vi ste isto tako postavili dva E, doista vrlo utemeljena pitanja. Naime, gospođa Slodovska je morala prijeći vrlo težak put kao istraživačica, a u programu Obzor Europa evo da, da je danas ona na životu, bio je bilo lakše, zato što smo stvorili ERC, RC je individualiziran način podrške, te e, bi ona bila u stanju sa početnim besplatnim sredstvima e, kročiti e, putem svojeg istraživanja i možda bi dobila jednostavno 5 do 2 milijuna eura, te bi možda od toga mogla moći izgraditi svoj istraživački tim. ERC je doista lokomotiva za fundamentalno istraživanje u Europi. To je nešto što se pokazalo kao izvesnim. I gospođa Skodovska danas isto tako ne bi više trebala se udati za nekoga ko će joj pomoći u karijeri, zato što u obzor Europi imamo i taj e, rodni aspekt. Dakle, to je jedan opći cilj koji stoji već na samoj razini projekta projekti se odabiru na temelju zasluga, ali onda se isto tako dobro pripazi na to, i to i stoji u tom dokumentu, e, kakva je situacija po pitanju ravnoteže između spolova. Zatim, e, jedan zastupnik je postavio jedno pitanje vezano uz ugovor o Euratomu i to ste baš evo, postavili austrijskom predsjedništvu. Vas e, zbog toga boli glava, a mene boli glava što vam moram odgovoriti na to. Jer kao što znate, Austrija ima tu vrlo kritičan stav što se tiče nuklearne energije. I e, ta kritična perspektiva je i dalje takva nepromijenjena. Austrija se već dugo zalaže za e, reformu ugovora o Eurotomu i želimo isključiti e, onaj dio e, ciljeva iz Eurotoma koji se tiču e, poticanja takve energije, ali želimo sačuvati onaj dio koji se tiče zaštite. I želimo da dođe do sinergije između različitih vrsta stvaranja energije i da se procesi odlučivanja mogu demokratizirati. To je ona dobra vijest, ali loša vijest je ta što tijekom našeg predsjedništva nećemo pregovarati o ugovoru o Eurotom, već ćemo to predati dalje rumunskom predsjedništvu. I to iz dobrih razloga. Zatim gospođa Kapel. Je li ona još ovdje? Da. Gospođo Kapel, evo, Odmah bih povezao vaše pitanje sa pitanjem gospodina Elera, zato što se oba pitanja odnose na e, financijska pitanja, dakle je li 120 milijardi eura dosta ili ne. Pa ja mislim da ako dobijemo iznos veći od 100 milijardi eura, da ću to onda ja vrlo rado prihvatiti. Ja ću uzeti što mi se da, ali to pitanje proračuna je pitanje koje je u nadležnosti vijeća, no možete biti sigurni u to da ću braniti istraživanje inovacije. I vrlo mi je lako obraniti to zato što sam u potpunosti uvjeren da sa istraživanjem i inovacijama možemo sladiti velike zadaće e, EU koje nas očekuju u budućnosti. Gospođo Kapel, postavili ste pitanja, a i gospođa Virnik je isto tako postavila pitanje vezano s to kako ćemo strukturne fondove povezati sa obzorom Europa, primjerice. Kako će konkretno izgledati ta e, poveznica, to povezivanje, to moramo još vidjeti ali ja se snažno zalažem za to da dođe do tog povezivanja, te Europska komisija treba izniti prijedloge o tome kako se na to zamišlja. Strukturni fondovi su e, pridonijeli izgradnji mnogih mostova i autocesta i vjerojatno e, se može iskoristiti i za izraživanje e, i tu očekujem prijedloge komisije. Gospodine Rubige, vi ste postavili jedno zanimljivo znanstveno pitanje. Dakle, odnos kvantnog računalstva i računalstva visokih performansi. Kod obje stvari se radi o tehnologijama budućnosti, ali HPC, dakle računalstvo visokih performansi, djelomično služi tome da se složeni modeli simulacija mogu izračunati kako bi se onda tu uštedilo na eksperimentima u stvarnosti. Materijalna fizika se kod HPC-a tiče molekula, dakle simuliraju se molekule kako bi se na kraju onda mogli ispitati karakteristike materijala. A budući da materijali sadrže mnogo molekula, nam treba taj visoki performans jer želim dakle, da to održava e, tu složenu strukturu. Kvantno računalstvo je nešto drugo, to je novi oblik računalne arhitekture. Mislim da bi za Europu bilo dobro da ulaže u oba područja. Posebice kada se radi o HPC-u, što je ono što nacionalna država ne može napraviti? Ne može ulagati u velike tehnologije jer kada bismo to učinili, onda bismo bili, što se tiče e, najbržih računala na, ne znam, 500. ili 1000. mjestu. Ne možemo, dakle, nikad postići e, ono što mogu SAD i Kina, ali ako se udužimo, onda imamo dosta dobre izglede da to postignemo. Što se tiče kvantnog računalstva, i tu isto tako imamo određenu prednost u smislu natjecanja, zato što nam na početku nije potrebno toliko mnogo financijskih sredstava za to, te bismo kvantno računalstvo svakako trebali nadalje razviti. Evo, gospodin predsjednik Buzek me već e, grdo gleda, to sam primijetio. Možda da... Dopustite mi da odgovorim na jedno pitanje. Ne, u redu je, možete odgovoriti na sve. Ono što ne možete sada odgovoriti, odgovorit ćete za nekoliko minuta, jer imamo još jedan drugi krug e, pitanja odgovora s vama, dakle sve u redu htio sam još odgovoriti na pitanje gospođe De Monte. Što se tiče jaza na području primjene, dakle postoji taj jaz kada se radi o primjeni e, rezultata istraživanja u konkretne gospodarski pogodne aktivnosti ili aktivnosti pogodne za društvo. I tu se slažem s vama da imamo jaz naspram SAD-a to je pomalo povezano s našim administrativnim postupcima, dakle vezano s to kada se smije, pod kojim okolnostima i uz kakav trošak osnovati poduzeće i koje obveze preuzima netko tko osniva poduzeće. I za ne bi bilo bolje možda kada bi ta osoba bila zaposlenik u nekoj tvrci, a ne samostalno zaposlena osoba. Tu su sjedne američke države mnogo fleksibilnije, ali moram reći da se to sve spominje isto tako i u obzoru Europa u stupu broj 3 naime, gdje se govori o inovacijskom vijeću, to je upravo cilj toga da se nađe taj put, da se vidi gdje postoje zanimljive disruptivne tehnologije kojima bismo trebali pomoći da se realiziraju i konkretna pomoć za financiranje spin-offa se tu nudi, i to pojačano. O tom trećem stupu, o Europskom inovacijskom vijeću ćemo svakako još morati razgovarati s Europskom komisijom jer mi neki detalji nisu jasni. Dakle, nisam E, točno upućeno u to kako se nalaze te disruptivne tehnologije. Ali tu imamo još neko vrijeme i možemo o tome poraspraviti. Važno je da to bude na našem programu i da kažemo da želimo imati istraživanje sa učinkom. I to je za mene vrlo važno. Možda još jedno pitanje, onda to nemojmo spominjati prilikom sljedećeg javnog saslušanja. Gospodin Zorinu je pitao kakva je situacija. Naime, ujutro ste govorili o energiji i o smanjenju energije i kako istraživanje s time postupa. Želim samo reći da je energija nešto što se tiče klastera broj 2 u stupu broj 3 e, 15 milijardi eura se stavlja na stranu za istraživanje na području energije što je dosta ambiciozno, a mogli bismo očekivati i da će nacionalna e, ulagačka tijela, da će nacionalne države ulagati slično. I onda bi od 15 milijardi eura u kratkom roku moglo nastati mnogo više od toga. Jer naše nacionalne institucije za poticanje istraživanja, naša sveučilišta e, bi trebala isto tako njegovati to da se priduže tim aktivnostima. Evo točka, hvala vam. Minister, both Hvala vam. Hvala vam, eh, gospođo ministrice, gospodine ministru. Bila nam je čast slušati vas i otvoreno raspravljati o ovako važnim pitanjima. Želimo vam puno uspjeha jer jako puno toga ovisi o vašem predsjedanju. Hvala vam na pripremi i otvorenosti i želimo vam puno sreće.

some questions on Imali smo pitanja o energetici. Ipak, e, sada ćemo ponovno saslušati ministra Fasmana, Fasmana koji mijenja Elizabeth Küstinger, Austrijsku saveznu ministricu za održivost i turizam, a općenito i za energetiku. Zastupnici su postavili pitanja o energetici, dobili ste odgovor na njih, mislim da ih ne trebamo ponavljati, iako i ja imam jedno pitanje o energetici. Ali e, nisam, nisam postavio to pitanje, pa ću ga sada postaviti. Gospodine ministre, sada ću vam dati riječ. I koliko sam shvatio tijekom austrijskog predsjedanja, Vaša odgovornost i odgovornost vaše kolegice Elizabeth Kustinger uključivat će paket za čistu energiju, energetski dio programa za povezivanje Europe odnosno instrumenta za povezivanje Europe, te projekte ulaganja u energetsku infrastrukturu. To su sve važna pitanja za naš odbor, jer mi kao odbor u potpunosti smo odgovorni za područje energetiku i pitanja povezana s tim područjem. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, dame i gospodo, vam zahvaljujem na pozivu ovdje u odboru za e, industriju i istraživanje. Ja zamjenjujem Elizabeth Kestinger koja je u nedjelju postala majka jednog dječaka po imenu Lorenz Johannes. A vama me zamola da vam predam njene tople pozdrave. Također zahvaljujem bugarskoj ministrici gospođi Petkovi i eh, estonskoj ministrici gospođi Simpson kao i svim bugarskim i estonskim kolegama i kolegicama koji su radili u okviru trija predsjedanja vijećem i koji su tu obavili značajan posao. Mislim da smo protiv nekoliko mjeseci postigli značajne napitke i sada je na neki način na Austriji da nastavi sa tim napretcima sa gospođom Kessingerom kao ministricom za energiju dok se ona ne vrati na dužnost ćemo u idućih šest mjeseci eh, biti na neki način pokretačka snaga za program Europske unije u energetskoj politici. Pritom želimo, kao što to i treba biti predsjedničkom vijećem, biti nešto poput poštenog posrednika, onest brokera, te želimo e, zapostaviti vlastite interese. Cilj danjog razvoja jake energetske unije je nešto što nam je vrlo važno. To treba biti energetska unija koja bi trebala biti preduvjet za konkurentan, održiv energetski sustav. Te želimo i obnovljivim energijama kao nosećem stupu e, posvetiti pažnju i integrirati to u naš rad. Također smo uvjereni u to da možemo konstruktivno surađivati sa svim institucijama Europske unije, posebice sa Europskim parlamentom i da možemo zajedno učiniti važne korake u tom smjeru. Također smatramo da smo imali do sad načelni pristup e, koji je holistički pristup kada se radi o energetskoj klimatskoj politici i to mislimo da je i dalje važno zadržati. Tijekom predsjedanja vijećem ćemo imati tri težišta. Prvo je paket za čistu energiju. Što se toga tiče, e, želimo da se još e, svi preostali pravni akti iz tog paketa za e, čistu energiju dovrše i naravno želimo nastaviti s radom i na drugim dosijema. Nedavno smo zaključili trijaloge o e, trima pravnim aktima paketa za čistu energiju i sva ta tri akta su svakako o važnosti kada se radi također i o postizanju ciljeva iz Pariškog sporazuma. To je dakle uredba o upravljanju, direktiva o energetskoj učinkovitosti te direktiva o obnovljivim izvorima energije. U tom smislu se želimo zahvaliti isto tako i e, gospodinu Kodu Turmesu, gospodinu Miroslavu Pohaju, gospodinu Jose Blanku Lopesu zahvaliti na radu i angažmanu. Vi ste radili na vrlo za način zajedno sa bugarskim predsjedništvom vijećem te e, sa Europskom komisijom. I želim iskoristiti ovu priliku i da zahvalim svim e, članovima iz odbora ITRE na njihovom angažmanu, na vašim doprinosima i na vašoj spremnosti za sklapanjem kompromisa. Sa zaključenjem tih pravnih akta smo mogli postići različite rezultate poput europske dodatne vrijednosti s kojim ćemo postići klimatske ciljeve za 2030. godinu i mi smatramo, a ja smatram da je sada Europa dobro spremna za klimatsku konferenciju jednih naroda COP24 u Katovicima. Imamo još preostale dosije poput eh, Eh, oblikovanje jedinstvenog tržišta električne energije, eh, pitanje vezano uz regulatora i u sigurnost opskrbe energijom. Sve te točke koje se odnose na pariški sporazum ćemo svakako eh, imati na umu. Posebno težište ćemo također staviti na dosije koji se tiče oblikovanja jedinstvenog tržišta električne energije jedan dio takozvanog paketa za čistu energiju za sve europljane, e, pritom e, e, sadrži i važne poticaje za budući razvoj jedinstvenog tržišta za električnu energiju pomoću uredbe i direktive o jedinstvenom tržištem za struju. I posebice tu želimo naći dobra rješenja na koriste europskih građana i građanki, želimo osnažiti konkurentnost Europe i eh, gospodarsku snagu Europe kao regije. Naravno da postoje i kontroverzne teme, eh, o tome sam čuo i sada okrećem pogled na desno eh, iz opravdanih razloga. Naime, postavlja se pitanje mehanizama za kapacitete. To je možda jedna takva kontroverzna tema gdje svakako treba naći primjerene propise koji su usklađeni i sa provedbom Eh, naših eh, ciljeva za zaštitu klime. Eh, zatim postepena integracija tržišta za obnovljive izvore energije te stvaranje jednakih uvjeta za sve je također nešto što želimo postići s tom uredbom. Osim toga sa direktivom o jedinstvenom tržištu električne energije želimo jačati i prava potrošača kako bi prednosti jedinstvenog tržišta električne energije mogla bolje iskoristiti kućanstva, građani, građanke i poduzeća. Potrošači bi se trebali aktivno moći uključiti na tržište električne energije, to je važan cilj, a mislimo da je to i važan preduvjet za postizanje energetske tranzicije, a obje te strane su nam važne, dakle važno nam je raditi na korist građana i postići tu energetsku tranziciju. Imamo i pripremljenost za rizike u sektoru električne energije. To je važna nadopuna uh, uredbi i direktivi o jedinstvenom tržištu za električnu energiju, jer čak i kada tržišta električne energije dobro funkcioniraju, uvijek može doći do toga da se pojavi situacija sa određenim rizikom vezano uz neku krizu opskrbe električne energije. To je nešto što ne možemo potpuno isključiti i tu moramo uh, biti na to pripremljeni. I to je vjerojatno toliko važno i zbog toga što današnje tržište električne energije ima e, umreženu prirodu, prekograničnu prirodu, što znači da krize sa opskrbom električne energije u jednoj državi članici mogu imati posljedice i na druge države članice. Iz toga smatram da je važno da stvorimo set instrumenata na razini Europske unije kako bismo mogli eh, izbjeći takve krize te ih svladati ako do njih dođe. Austrija će se potruditi i vodit će pregovore sa Europskim parlamentom u drugoj polovici 2018. godine kako bi ostvarili jedan eh, dobar rezultat s kojim ćemo potaknuti sigurnost opskrbe energijom. Još jedan danji dosije tiče se uredbe o Agenciji za suradnju energetskih regulatornih tijela pod kraticom ACER. Ta je agencija u međuvremenu dobila vrlo važnu ulogu i u okviru paketa za čistu energiju za sve europljanje nam je cilj da se ta agencija prilagodi na stvarne uvjete na današnjem tržištu struje što se tiče kompetencije, zadaće i procese. Ambicija, obećanje austrijskog predsjedništva je to da tu pronađemo ravnoteženo rješenje. S čime ćemo imati na umu države članice koje u tome trebaju sudjelovati, ali isto tako i učinkovitost, pažljivo obhođenje s resursima te poštivanje subsidijarnosti. Naš program, vaš program, je ambiciozan program koji je jako gust. 17. i 18. rujna imamo neslužbeni sastanak ministara energije u Lincu. I tu ćemo svakako imati puno posla, morat ćemo pronaći konsenzus unutar vijeća vezano uz preostale zakonodavne dosije koje sam kratko naznačio. A daljna tema unutar našeg predsjedništva je jedna novost, to je direktiva o jedinstvenom tržištu plina. Već su tu vodile rasprave u okviru bugarskog predsjedništva i to na razini radnih skupina vijeća. E, imamo tu različita stajališta, imamo čitav niz e, pravnih i tehničkih pitanja. I znamo da je ovaj dosije i politički važan za mnoge države članice. U ovom trenutku se taj proces usporio, naime Koreper je zbog tih otvorenih pitanja ponovno vratio tu temu na tehničku razinu i mi ćemo naravno nastaviti s radom na tome. Mi znamo da u parlamentu postoji spremnost da se krene i sa interinstitucijskim pregovorima. Drugo težište su inovativne energetske tehnologije Inovacije su svakako od ključnog značaja kada se radi o ostvarenju energetske unije i onome što sam već spomenuo, a to je e, taj e, neslužbeni sastanak ministara energije 17. i 18. rujna. Tamo također želimo govoriti o inovativnim e, energetskim tehnologijama pod sloganom Charge for Change. Zanimljiva igra riječima. Želimo se usredočiti na obnovljiv vodik, na inovativne tehnologije skladišne energije te na ulogu energetski intenzivnih industrija uh, u okviru energetske tranzicije. Zatim imamo 11. konferenciju o strategijskom planu za energetske tehnologije uh, koja će se održati 20. i 21. studenog u Beću. Tu ćemo se također baviti s tim istim tehnologijama. Tu su težišta primjerice inteligentni otporni gradovi, e, inteligentne otporne zgrade. Svakako još jedna važna tema upravo to, jer možemo uštediti energije koliko god želimo, ali ako dođe do proširenja grada i ako dođe do izgradnje zgrada uz povećanu trošak energije, onda to nema mnogo smisla. Zatim dalje težište će biti održivi energetski sustavi, energetska učinkovitost u industriji, kao i zajednički projekti E, s europskom dodanom vrijednost e, s kojim ćemo postići europske ciljeve za 2030. godinu te s kojim ćemo ostvariti potencijal nove europske platforme za financiranje obnovljivih izvora energije. O tome ćemo raspravljati. 27. travnja, dakle to je već dio prošlosti, tada smo održali radionicu na visokoj razini u Beču i bilo je vrlo lijepo vidjeti da smo tamo imali predstavnike kako Europske komisije, tako i Europskog parlamenta, e, kojeg je predstavao Claude Turme. Imali smo i e, glavnog direktora EFSU-a, gospodina Wilhelma Moltera, koji su svi pokazali snažni interes za to. Želimo sad iskoristiti taj trenutak. Naš je pristup ili naš cilj je taj da, zahvaljujući e, prikladnim instrumentima za financiranje, povećamo učinkovitost i privlačnost financiranja u projekte koji se tiču obnovljivih izvora energije. Možda još jedno treće težište, to je International Energy Hub Austrija, dakle energetsko čvorište. Želimo potaknuti dijalog koji će nadići nacionalne institucijske granice. Smatramo da je u tom smislu Austrija, to jest Beč, najbolje mjesto gdje to možemo učiniti. Naime, tamo imamo mnogobrojne međunarodne organizacije koje se tiču energije, e, koje tamo imaju svoje sjedište. Imamo primjerice organizaciju UNIDO, imamo organizaciju održive energije za sve, imamo energetsku zajednicu za jugoistočnu Europu. To je nešto što mi smatramo našim adutom, a imat ćemo i sastanak e, glavnih direktora 15. studenog 2018. godine u Beču E, imat ćemo tamo i predstavnike europskih ministarstava i nekih međunarodnih energetskih organizacija koje će raspravljati o energetskoj sigurnosti u razdoblju dekarbonizacije te koji će raspravljati o inovativnim energetskim tehnologijama. Također ćemo na svim razinama kao srpsko predsjedništvo se zalagati za suradnju sa Zapadnim Balkanom. Pred nama su dakle veliki izazovi E, koje želimo riješiti zajednički i to nije samo jedna ljubazna floskula. Želimo sa svim europskim institucijama zajedno oblikovati sljedećih šest mjeseci. Ambiciozni smo, želimo postići napretke u smislu e, sigurne, konkurentne, održive energetske budućnosti koja će se temeljiti i na obnovljivim izvorima energije te želimo stvoriti za to potrebne okvirne uvjete i to u suradnji sa svim dionicima. Još jednom vam zahvaljujem na pozivu, na prilici da vam predstavim prioritete austrijskog predsjedništva te se veselim vašim pitanjima, a pritom moram vrlo otvoreno reći da ne znam hoću li moći odgovoriti na ta pitanja jednako precizno, jednako elokventno, jednako činjenično kao što bi to možda mogla učiniti uh, savezna ministrica Elizabeth Kestinger. Hvala vam. Uh, minister. Uh, Zahvaljujemo ministru i želim e, veoma otvoreno reći, mi smo u Europskom parlamentu otvoreni, da je vaš govor bio dvostruko duži od očekivanog, ali to je u redu. Zašto? Jer bila je riječ o prezentaciji u ime vaše kolegice Elizabeth Köstinger koja nije ovdje i molim vas da budete kratki tijekom odgovora na pitanja jer za nas je najvažnije da imamo priliku iznijeti svoje pitanje, napomene i dvojbe vašoj i uputiti ih vašoj kolegici iz austrijske vlade i rekli ste da možda vaši odgovori neće ispuniti naše očekivanja jer ovo nije e, izričito vaš portfelj i toga smo svjesni, ali dali ste nam jednu sjajnu, e, široku, temeljitu prezentaciju. Sada prelazimo na pitanja i tak, molim kolege i kolegice da budu kratki tijekom postavljanja pitanja jer već kasnimo s rasporedom. U 18.30, točno u 18.30 želimo završiti, a čeka nas još pet e, točaka na dnevnom redu. Jedna točka odnosi se i na okvirni program koji ima dva dijela, dakle čeka nas još puno pitanja i ne možemo ostati niti minutu duže od 18.30 e, kao što dobro znate. Nakon 18.30 e, više nećemo imati usmeni prijevod. Dakle, sada slijede pitanja. Molim vas budite kratki što je kraće moguće EPP Kristjani Škariš. Hvala vam e, predsjedatelju. Ne znam imam li zapravo pitanje, to je više jedan komentar. Ja sam izvjestitelj za uredbu o, i direktivu o e, električnom o tržištu električne energije i nadam se da ćete tijekom svojeg predsjedanja uspjeti osigurati e, kompromis e, s parlamentom. Spomenuli ste mehanizam za kapacitet, to je jedan od e, kontroverznih elemenata, ali u uredbi, jer imamo i energetsko siromaštvo i tu se razlikuju mišljenja i pristupi parlamenta i vijeća. Što se tiče parlamenta, ja sam otvoren za pronalaženje zajedničkog dogovora, ali ako parlament bude ujedinjen u svojem mišljenju o tom tekstu i bude li imao snažan mandat. To je dobro jer čini se da je možda vijeće podijeljeno pa ćete tu imati posla i sretno s time. Drugo spomenuli ste da je ovo za, vaš, da je za vas važna direktiva o plinu i zanima me hoćete li uspjeti izaći iz slijepe ulice u kojoj ste se našli u vijeću? Imate li možda na, u planu neki novi pristup? Jer s naše strane mi smo jako puno radili, do vas sjedi izvjestitelj, naš predsjedatelj gospodin Buzek. Dakle, on u ime parlamenta je za to zadužen i važno je da tu ostvarimo napredak. Imamo EU zakonodavstvo koje e, se odnosi na EU infrastrukturu, pa se to zakonodavstvo treba primjenjivati na čitavu, e, čitavu infrastrukturu. I sada kako, kako ćete riješiti taj problem izaći iz te slijepe ulice? Hvala Branko Lopez u ime socijaldemokrata. Hvala vam e, gospodine predsjedatelju. Radimo na paketu za čistu energiju već godinu i pol u Europskom parlamentu. To je najveći paket za energetsku tranziciju u Europi, u Europskoj uniji. Tijekom bugarskog predsjedanja složili smo se oko tri najveća dosijeja učinkovitost obnovljivi izvori energije i upravljanje. A sada je na vama da se bavite e, primjerice osmišljavanjem E, tržišta za električnu energiju i tu nam ponestaje vremena, potrebni su nam okviri i instrumenti za ispunjavanje ciljeva u okviru klimatske politike. E, moramo zamijeniti fosilna goriva čistim oblicima energije, čistim izvorima energije, no to ne znači da trebamo samo tako odust dići ruke od regija čije su ekonomske aktivnosti usko povezane s tim e, izvorima energije. I stoga me zanima koje su prioriteti austrijskog predsjedništva kada je riječ o tržištu električne energije, kako, što će biti sa dekarbonizacijom tog tržišta, hoćemo li imati pravednu tranziciju koja uzima u obzir regije koje su ovisne o ugljenu. I s obzirom da je ministar upoznat, da je ministrica zapravo upoznata s dosijejima, ona je bila e, i zastupnica, mislim da smo u dobrim rukama. Hvala, zastupnik. Hvala. Vratit ću se na svoje prethodno pitanje i ponoviti ga. Radi se o tome hoće li austrijsko predsjedništvo se baviti pitanjem direktive o tržištu plina na koreperu. Nadam se da angažman jedne ili druge tvrtke u Austriji u okviru tog projekta neće biti prepreka tome da austrijsko predsjedništvo to napravi. Imamo cijeli niz problema koji e, ne nalaze rješenja. Na primjer, diferencirani e, tretman što se tiče mehanizma tržišta ili strateške pričuve. Jedno drugo pitanje koje je važno za vaše pitanje je pitanje mm, područja tarifikacije te nadležnosti Europske komisije u ustanovljavanju i osmišljavaju tih e, tarifikacijskih područja. Hvala. Alde Ann Pedersen, izvolite. Uh, hvala vam, predsjedatelju, i hvala ministru na napomenama. Svi smo mi jako zaposleni i bit ćemo zaposleni tijekom vašeg predsjedanja. Kolege su već spomenuli dosije o plinu, o električnoj energiji. Koliko sam shvatio iz vašeg uvoda, rekli ste da su današnja tržišta električne energije prekogranična, ima prekograničnu prirodu. Ja bih to, to pomalo osporio jer problem je što samo polovica prekograničnog kapaciteta električne energije je iskorištena prošle godine. Dakle, nije izazov što je tržište prekogranično u prirodi, već što nemamo dovoljno prekogranične razmjene električne energije ili neke druge energije. I stoga smatram da je apsolutno ključno da austrijsko predsjedništvo zauzme pristup utemeljene na tržištu i da naglasite koliko je važno osigurati te prekogranične tokove jer nemamo e, unutarnje tržište električne energije danas. To ima važne implikacije, cijene su više nego što bi smjele biti, ciljeve ne postižemo. Kada je riječ o klimi i o obvezama koje proizlaze iz Pariškog sporazuma, i kada bismo imali preko, više, bolje tokove prekogranične električne energije, onda bismo mogli u mrežu uključiti i obnovljive izvore energije. Mi svijećemo o tome raspravljamo i moje pitanje za vas je hoćete li dakle imati takav pristup koji se temelji na tržištu, hoćete li dodatno naglasiti važnost prekogranične razmjene električne energije jer tu doista možemo E, donijeti konkretne koristi za Europljane. Hvala kolegi. U ime zelenih badate javom. Hvala i također se pridružujem kolegama koje su spomenuli električno tržište i mehanizam za kapacitet. O tome e, se raspravlja i pogotovo me zanima austrijsko stajalište jer parlamenta i komisija su na neki način predani Eh, upotrebi tog mehanizma za kapacitet jer žele poticati prekograničnu prirodu tog mehanizma i tu imamo i ograničenja CO2. O tome se raspravlja, neke države članice to osporavaju. Slažem se s kolegama da će to biti iznimno teško, bit će teško pronaći sporazum kompromis između parlamenta i vijeća i s tog stališta sam u potpunosti zainteresiran čuti kakvo je austrijsko stalište u tim pitanjima, dakle prekogranična priroda, mehanizam za kapacitet, ograničenja u pogledu CO2 i tako dalje i također direktiva o tržištu plina i drugo pitanje, pitanje Sjevernog toka 2, tog cijevo, plinskog cjevovoda o tome će se također voditi velika rasprava u nadolazećim mjesecima. Hvala. U ime GUE, Neoklisli gjotis Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Ja ponovno želim pozdraviti gospodina ministra. Imam jedno pitanje koje još nitko nije postavio. Za nas energiju energetika e, je jedna je nešto čemu svi trebaju, to je roba koju svi trebaju imati pristup, ona treba biti povoljna. I pitanje je sljedeće, što Austrijsko predsjedništvo planira učiniti kako bi podržalo naš zahtjev za pravednom raspodjelom energije, opskrbom energije, energijom i podrš, kako, e, kako, jer želimo dati podršku kupcima. Tu pritom mislim pogotovo na one e, određene skupine kojima je jako potrebna naša zaštita. A zatim je tu i povećanje kapaciteta u industriji, osim e, konkurentnosti. To je važno, o tome smo već podrobno raspravljali na ovom odboru. Dakle, riječ je o energetskom siromaštvu koje pogađa mnoge i želim vas pitati kao austrijsko predsjedništvo što planirate učiniti kako biste riješili problem energetskog siromaštva one skupine e, građana koje su ugrožene njima treba pomoć kako će austrijsko predsjedništvo e, definirati to jest imati jednu definiciju energetskog siromaštva do sada e, smo čuli kritike da se Europska komisija i vijeće time nisu bavili, nemamo konkretne prijedloge koji se bave tim pitanjem energetskog siromaštva. I treće i konačno pitanje, austrijsko predsjedništvo, hoće li se ono baviti i domaćim resursima energije jer potrebna je veća sigurnost e, opskrbe energijom, moramo biti manje ovisni o drugima. Već sada imamo resurse, pogotovo na istočnom sredozemlju, pritom mislim na Cipar. I mislim na ove ekskluzivne ekonomske zone. Dakle, kako će se koristiti ti prirodni resursi u istočnom sredozemlju? Zastupnica Barbara Kapel. Hvala predsjedatelju. I pozdrav gospodinu Fasmanu. Mi imam tri napomene koje se odnose na energetiku, dakle imamo paket za čistu energiju, o tome ste govorili, imamo instrument za povezivanje Europe, to će biti jako važno za sljedeći VFO i imamo ulagačke projekte u energetsku infrastrukturu. Jutros na odboru bavili smo se trima dosijema. energetskom učinkovitošću, revizijom direktive obnovljivim izvorima energije, paketom o čistoj energiji. Vi ćete se uskoro baviti s trima dosijevima tijekom trialoga. Imamo dakle e, direktivu i uredbu o unutarnjem tržištu električne energije, to je mehanizam za kapacitet. Dakle, to su tri važna dosija i važna su za dovršetak unutarnjeg tržišta električne energije u Europskoj uniji. Naravno tu je i unutarnje tržište za plin i o tome trebamo razgovarati. Kao što sam rekao, instrument za povezivanje Europe Bau der Energieinfrastruktur, das wird besonders wichtig sein. Dakle, tu želimo povećati financijska sredstva jer je cilj dovršetak energetske unije. Važna je i međusobna povezanost, međupovezanost i dakle u sljedećih nekoliko godina je važno djelovati jer imamo taj cilj među povezanosti do 2030. To je važno za interkonektore. Kako će se Austrija time pozabaviti? Možete li nam nešto reći o listi projekata? Hvala. Paul Rubik je sljedeći. Zahvaljujem. Imam više jedan zahtjev nego pitanje koje bih uputio ministru. U Europskom parlamentu imamo e, panel za procjenu tehnologija i imamo novu strategiju. Te postoje jako puno agencija, institucija, jako puno stručnog znanja, ali nemamo dobru E, izoštrenu e, strategiju, pogotovo kada je riječ o obradi velikih količina podataka. Postoje važna pitanja za koje je potrebna bolja razina komunikacije. Primjerice, Berek se bavi jedinstvenim digitalnim tržištem i koliko sam svjestan, nema platforme, dobre platforme za suradnju. To vrijedi za obje institucije i za agencije. I tijekom vašeg predsjedanja možete li možda razmisliti o inicijativama u tom smjeru? Hvala vam na pitanjima, to su bila doista važna pitanja. I imamo još jedno pitanje, sljedeće pitanje, izvolite. Prostite, na početku sam digao ruku, ruku ali možda prebrzo. Hvala. Hvala predsjedatelju. Profesore Fasman, ne želim vas osobno e, prozivati za odgovornost, ali mi u Austriji imamo problem sa vjerodostojnošću kada je riječ o klimatskim ciljevima. I energetika je važan dio toga. Ako pogledate emisije CO2, e, vidjet ćete da one da se one ne smanjuju već godinama i nismo uspjeli ispuniti niti jedan od ciljeva u tom području. I stoga je za nas teško reći želimo to, to i to, a uopće zapravo nismo sposobni to napraviti u vlastitoj zemlji. Vi ste e, znanstvenik, stručnjak za energetiku. Možete li nam nešto reći što je sa eksperimentalnim fuzijskim reaktorom u Francuskoj. Što Austrija kaže na to? Hvala vam na pitanju. Dopustite mi da nešto dodam na kraju naše rasprave. Imali smo 3-4 pitanja koja su nastavak prethodne rasprave. Spomenuli ste energetsku uniju u ime vaše kolegice Elizabeth Kostinger. Shvatio sam da je energetska unija ključna za naše energetsko tržište i sigurnost opskrbe energijom. Stoga trebamo što je prije dovršiti naš e, dizajn za energetsko tržište, odnosno direktivu i uredbu povezane s tim područjem i tu imamo jako važnu definiciju, definiciju takozvanog interkonektora u našoj direktivi o tržištu električne energije. I to trebamo, dakle, što je prije moguće dovršiti. Imamo i reviziju direktive o tržištu plina i tamo se također nalazi slična, defini, slična definicija interkonektora i postoje, neke, postoje brojne zapravo dvojbe u vijeću e, u vezi te definicije i definicije u ovoj direktivi o tržištu električne energije. Dakle, kako ćete uskladiti rad na tim dvama direktivama o tržištu plina, tržištu električne energije, jer ako se ne budete složili sa definicijom interkonektora i ako budete imali toliko dvojbi u vijeću oko toga, onda će zapravo biti nemoguće zaključiti naše pregovore o tržištu električne energije tijekom vašeg, tijekom austrijskog predsjedanja jer mi bismo, moljeli bismo vas potaknuti da dakle pokrenete te ozbiljne rasprave o reviziji tržišta plina kao što su kolege već prethodno spomenule tijekom rasprave. Gospodine ministre, hvala vam što ste, nam, što ste bili ovdje. Voljeli bismo čuti kratke odgovore od vas, ali nama je najvažnije da zapravo da prenesete naša pitanja ministrici Elizabeth Kustinger, to je ona je austrijska savezna ministrica za održivost i turizam i odgovorna je također i za energetiku jer mi ćemo sa gospođom ministricom surađivati sljedećih pola godine na važnim pitanjima kao što su tržište električne energije, i tržište plina. Izvolite da imam riječ. Hvala. U istinu, ja ću vaša pitanja prenijeti svojoj kolegici. Također ću sa gospođom Köstinger podijeliti dojmove koje se tiču ključnih tema rasprave koje smo upravo vodili. Gospodine Krasnodepski, što se tiče ovog e, pitanja unutarnjeg tržišta plina i direktive koja je s time povezana, e, tijekom e, znači, rasprave na koreperu, da, vidjeli smo da se ne slažemo, da se ne možemo složiti oko postupka. Morat ćemo pronaći konsenzus. Gospodin Karinš. Bili ste optimistični što se tiče e, mogućnosti za pregovaranje e, austrijskog predsjedništva. Nadam se da imate pravo. Imamo različite zemlje porijekla e, plina i imamo tu važne tebe i sigurnosti opskrbe. No sve te, e, svi ti projekti za infrastrukture trebaju biti u skladu sa europskim zakonodavstvom. Gospodine Petersen, vaš argument se ticao prekograničnih e, razmjena energetike električne energije. To je jedan od ciljeva uredbe o jedinstvenom tržištu električne energije, da se ti kapaciteti koriste tijekom trijaloga. Morat ćemo iznaći ambiciozna rješenja, to je u potpunosti jasno mi želimo imati e, pristup koji će se osnivati prije svega na tržištu. Pitali ste da li vjerujemo u tržište, mi odgovaramo sad da, vjerujemo u tržište, no moramo također uzeti u obzir i e, sve aspekte opskrbe, a određeni aspekti e, tržišta se također moraju regulirati. Gospodin Karic i gospodin Javor su govorili o e, mehanizmu kapaciteta. Govorili ste o istim pravilama za sve na tržištu. Tu se radi naravno i o načelima zaštite okoliša, to se treba povezati sa sigurnošću opskrbe. Trebamo govoriti o pragovima CO2 koji su dopušteni tijekom proizvodnje. E, jedinice električne energije. U istinu, ta pitanja će biti sigurno predmet rasprave, jer Svaka zakonodavna rasprava je složena. Gospodin Sirio Tiks, izvolite, govorili ste o znači temi energetskog siromaštva, to je važno, relevantno i interesantno pitanje. No, dopustite mi da vam kažem da nacionalni socijalni sustavi su eh, na prvoj liniji što se tiče rješavanja tog problema. To je, su misije u nadležnosti države, e, regije ili općina prema sustavu određene države kako bi e, osigurali rješavanje problema što se tiče energetskog siromaštva. Mnogi su govorili o jačanju obnovljivih izvora energije u okviru direktive o e, tržištu električne energije će biti e, uključeno također u raspravu. Da, što se tiče infrastrukture, potrebna nam je snažna infrastruktura kako bismo iskoristili sve potencijale e, obnovljivih izvora energije. Na sjeveru Njemačke imamo primjer znači e, E, energije vjetra. Imamo velike viškove koji se proizvode. To je tipično pitanje kako tu energiju dovesti do industrijskih centara, e, isto tako gradova na jugu e, Njemačke. To je pitanje i prijevoza i infrastruktura. U tom smislu instrument za povezivanje Europe će morati igrati važnu ulogu. Austrija nema stajalište koje se tiče liste. U vijeću su pregovori u tijeku. Također ste me pitali što mislimo o ITER-u. U mojim predavanjima fizike već sam govorio o nuklearnoj fuziji. O tome se već govori e, unatrag više desetljeća i sjećam se koliko naši profesori fizike su s entuzijazmom govorili o proizvodnji energije e, nuklearnom fuzijom. E, ja smatram da napredujemo, ali će biti potrebno još puno vremena prije nego što to postane i sigurnosno i gospodarski održivo u svakom slučaju to je e, projekt, e, znači e, fundame, istraživanja na području fundamentalnih znanosti. To je nešto što podržavamo. Naša misija do 2030. je usvojena. Znači imamo 45 posto do 2030. energeti e, e, e obnovlje izvore energije, 100 posto e, što se tiče e, električne energije Naravno, uvijek ćemo imati ovaj aspekt uvoza i izvoza, no želimo da 100% bude pokriveno e, obnovljivim izvornim, e, izvora energije. E, želimo što se tiče CO2 smanjenje 30%, a do 2030. godine također želimo i znači povećanje energetske učinkovitosti za 25 do 30%. Za nekoliko godina ćemo si postaviti pitanje i praćenja. A također smo imali pitanje takozvanih interkonektora. Gospodine Buzek, vi ste postavili to pitanje, a ja sam si postavio pitanje što su to ti interkonektori tijekom e, ovog sastanka. Sad sam shvatio da trebamo e, definirati što su to ti interkonektori, no nismo još uvijek sigurni Trebali ta definicija biti jedinstvena za interkonektore električne energije, interkonektore plina. Nije u potpunosti sigurno da te dvije e, definicije budu 100% iste, no u svakom slučaju je e, jasno da se te e, da se taj, ti pojmovi interkonektora treba definirati. Evo, ja mislim da sam otvorio e, na vaša pitanja. Gospođa e, Kostinger će vam moći odgovoriti pisanim putem. Hvala, gospodine ministre. Evo, mi u svakom slučaju se veselimo budućoj suradnji s gospođom e, Kostinger, a vama zahvaljujemo na posjetu našem parlamentu. Hvala. Dame i gospodo, predlažem da sad krenemo dalje. Imamo sljedeću točku našeg dnevnog reda. Posjeta Norberta Kofera, australskog e, saveznog ministra za promet, inovacije i tehnologije. Evo gospodine ministre, Izvolite, imate riječ. Idemo točku po točku. Vrlo važno pitanje za nas. E, instrument za povezivanje Europe i program za svemir. Nismo ni u jednom trenutku prošlosti imali tako ambiciozni veliki program za svemir kao danas, a naravno ovo pitanje instrumenta za povezivanje Europe CEFA je izuzetno važno. Imamo također i u tom smislu prijedloge od strane Europskog parlamenta. Gospodine ministre, ja mislim da možemo raspravu početi sa vašom prezentacijom. Imate riječ, izvolite. Hvala. Gospodine predsjedniče, dragi kolege, dame i gospodo, kad govorimo o energiji i okolišu, to su ključna pitanja koja pokazuju važnost Europske unije. Važno je da ona odgovori na sve te velike izazove, a nećemo e, to moći postići ako ne budemo jedinstveni. Stvari se brzo mijenjaju. U okviru Europske unije, u trenutku kad smo počeli predsjedavati, vidjeli smo kakva je situacija. A jedna od naših zadaća je da doprinesemo toj Europskoj uniji kako bi osmislilo pozitivnu budućnost. No, isto tako, predsjedništvo mora napraviti važne napore kako bi ono što e, je napravljeno do sada bilo očuvano. Radi se znači o e, slobodi, no isto tako je dobrobiti građana u Europskoj uniji. To su temeljne vrijednosti Europske unije. Počeli smo od ideje gospodarske suradnje. Nakon e, drugog svjetskog rata, no i prije drugog svjetskog rata smo e, stvorili temelje kako bi se ratovi više ne bi ponovili, kako bi mir i sloboda bili garantirani u Europi. Ovdje imamo također izazov intensifikacija međunarodne e, konkurencije. E, e, predsjednik Trump će biti ovdje večeras i njegova politika je protekcionistička. Ne možemo vidjeti u kojoj mjeri će europske zemlje biti dotaknute no u svakom slučaju Rusija i Kina jačaju sve više i više. Kad govorimo o poduzećima, infrastrukturama, tehnološkom e, napretku, tu imamo znači također i važnost Indije. Moramo biti svjesni da države članice ne mogu e, same odgovoriti na te izazove što se tiče konkurencije, moramo zajedno iznaći e, odgovor kako bismo imali e, najbolje mjesto i odgovorili na izazove konkurentnosti na globalnoj razini. Moramo e, znači poduzeti također učinkovite mjere što se tiče održivog razvoja, a imamo izloženi smo i e, opasnostima radikalizma terorista bez obzira na porijeklo tih opasnosti. Kako bismo odgovorili na te izazove? Potrebna nam je učinkovita akcija, zajednička akcija u cijeloj Europskoj uniji. Potrebna su nam zajednička rješenja. Moramo biti odgovorni što se tiče zahtjeva javnog mijenja. Naš, naš moto je Europa koja štiti, no to ne znači da se radi o Europi koja se zatvara To je povezano sa našim velikim ciljevima. Radi se znači o jačanju Europske unije. Radi se o tome da budemo bliži e, građanima, da e, ojačamo povjerenje e, građana i građanki u mogućnosti Europe da riješi njihove probleme. Sve ove ankete koje se provode kad govorimo o povjerenju državama članicama što se tiče Europske unije. E, poznajemo rezultate i kao političari moramo jasno odgovoriti na jednu stvar. Država e, Europa je samo skup država članica. Ako imamo e, slabe točke u državama članicama, onda pokušavamo krivnju prenijeti na nekog drugog, a radi se u Europskoj uniji. Kad nešto na europskoj razini ne funkcionira dobro, onda nisu oni koji su na vrhu piramide koji se eh, koji griješe, nego prije svega eh, političari u eh, državama članicama. U tom smislu moramo preuzeti svoje odgovornosti. Mislim da ćemo mi se time i tekako pozabaviti sljedećih šest mjeseci. Moramo na najbolji način i jasno odgovoriti na sve zahtjeve građana i građanki Europski parlament je u velikoj mjeri glasnogovornih naših država članica. To su, vi ste zastupnici koji ste direktno izabrani od strane građana imate također i veliku odgovornost jer nosite glas i zahtjeve građana i građanki. Vi ste mm, neophodan partner kako bismo uspjeli iznaći rješenja. U tom smislu po, e, pridajemo posebnu pažnju mišljenju parlamenta. Dame i gospodo, želio bih se vratiti na pitanje svemira i reći vam ko da je ta politika izuzetno važna sa tehničkog aspekta ne radi se samo o svemiru, nego taj sektor ima strateško značenje, ključno strateško značenje. Sa, komper, sa Kompernikusom, sa Galileom imamo programe najviše razine. Ne smijemo se sad tu sramiti u odnosu na druge iskusnije države, tu imamo puno postignuća. Mislim da što se tiče naših ciljeva, postigli smo ju u velikoj mjeri, imali smo znači 22 cilja što se tiče satelita u okviru Galilea. Satelitska navigacija je nešto što nas prati svakodnevno. Imamo dobre odnose sa SMD-om no, što će se dogoditi ako nemamo ta jamstva koja danas imamo? Stvari se mogu promijeniti. Sustav e, se može promijeniti u svakom trenutku. Za vozača, za pilota koji traže svoj put, možemo znači e, se e, koristiti GPS-om, ali ako trebamo promijeniti stvari i precizirati neke stvari, onda to moramo uključiti u našu realnost. To znači da se moramo bolje opremiti i moramo napredovati svakodnevno moramo to primijeniti na e, znači energetsku e, znači sigurnost, tranziciju, održiv razvoj, e, pitanja migracija, to su sve pitanja koje trebaju biti uključeno u ovu dimenziju. Trebamo produbiti sinergiju sa drugim politikama i programima Europske unije. To su ciljevi austrijskog predsjedništva. Europa treba anticipirati i e, uvijek biti korak naprijed što se tiče ovih izazova. Imamo znači to pitanje komercijalizacije na području e, svemira, svemirskih tehnologija, pitanje otpada u svemiru i pokušat ću biti kratak. Što se tiče ministara, 30.11. smo proveli raspravu koja je Znači imat ćemo konferenciju u Gracu 5. i 6. 11. Gospodin Salini će biti izvjestitelj za svemirski program. On će doći u Grac i trebam reći da imamo usku suradnju sa ESom, sa Španjolskom i to je e, od ključne važnosti. Gospodine Imamo također i znači ovaj top level aspekt Europsko predsjedništvo u svakom slučaju podržava to da treba modernizirati to područje. Radi se o identifikaciji i promjenama koje se događaju e, online svakodnevno. Radi se o e, tome da komisija treba upravljati tim područjima. Želimo e, postići napredak što je prije moguće. Hvala vam gospodine ministre na govoru, na izlaganju, to nam je vrlo važno. Radi se o dva važna dosijeja o svemirskom programu i o instrumentu za povezivanje Europe u ime EPP-a. Riječ dobiva gospodin Karinš. Prvo ću zahvaliti ministru. Želim vam dobrodošlicu u Europskom parlamentu. Ovo je važno područje vezano uz instrument za povezivanje Europe gdje se radi o transportu i točno smo čuli da kada se radi o zrakoplovstvu, naravno i o kamionima, o cestarima, da je instrument za povezivanje Europe tu nešto što je odlučujuće važnosti za blagostanje našeg društva. E, isto i to se, što se tiče telekomunikacijskog jedinstvenog tržišta, dakle preogranično telefoniranje, to je važno, a jedinstveno tržište električne energije je nešto što nas sve jako zanima. Zato što iz ovih struktura država su izrasli jaki e, oligopoli i naravno da su, nisu htjeli napustiti svoje monopolne situacije, ali mislim da ovaj pristup sada dobar zato što će od toga svi potrošači imati koristi, a mi želimo da nas izabiru svi birači i stoga želimo stvariti rezultate upravo za njih. I ako ovdje budemo dobro postupili, onda upravo potrošači imaju koristi od toga kada imamo snažno tržišno natjecanje koje se javlja. Instrument za povezanje Europe također jako dobro odgovara i svemirskom programu. E, tu me zanima kakve su poveznice između to dvoje, postoji li tu dobra platforma za komunikaciju. Mi to zovemo strategija Silo and Pipe iz e, tijela STOA. STOA je naš panel za znanstvenu procjenu tehnologija gdje gledamo kakve sinergije postoje između agencija i institucija. Moja bi mogla bila ta da pripazite na to da te institucije i da te agencije izrađuju i zajedničke planove iz kojih možemo vidjeti kako e, one zajedno komuniciraju. Strojno učenje, umjetna inteligencija i sve drugo sada postoje važne teme i toga bi bilo mudro možda da ove rupe u komunikaciji uklonimo i na europskoj razini, te da se pobrinemo za to da se optimizira komunikacija. Hvala. Very much, colleague. Um, pan, pan Hvala. Zdjeslav Krasnodevski ima riječ. Nažalost, gos kolega Tošenovski, koji je zadužen za ovaj program, je morao e, se vratiti u Prag i zatražio od mene da ga zamijenim. Ja ću započeti onim što ste rekli na početku vaše intervencije. Govorili ste o opasnosti protekcionizma. Kao što znate, imamo i protekcionističke tendencije u okviru Europske unije. Na primjer, predlaže se da e, središnja i istočna Europa budu odjeljenje od ostatka Europe te ideje se također čuju tu u ovom parlamentu, zbog toga moja regija ima velika očekivanja od austrijskog predsjedništva. Svi se sjećamo rasprave o takozvanoj Mittel Europi 80. godina. Nadamo se da će e, Austrija odigrati tu ulogu mosta između različitih dijelova Europe. A što se tiče ovog e, svemirskog programa, smatrate li da e, prije izbora u Europskom parlamentu, znači još 2018. godine, ove godine, parlament i vijeće će moći postići sporazum. Postavljam to pitanje jer e, postavljam pitanje brzine kojom će se baviti austrijsko predsjedništvo što se tiče tog pitanja. Rješenje narasti ovisi o toj brzini. Imamo također i pitanje sudjelovanja Britanaca u programu Galileo. Bilo bi dobro i za Europu i za Ujedinjenu kraljevinu da oni dalje mogu e, sudjelovati u tom programu. Hvala. U ime ENF-a Barbara Kapel. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Bilo mi je drago, gospodine savezni ministriče Hofere, što ste ovdje danas s nama. Drago mi je što te vidim. Od ovih globalnih tema koje smo spomenuli bih se ja osvrnula na nešto što je za nas u ovom odboru vrlo važno. To je sve ono što se tiče područja digitalizacije, koje se tiče i e, Ministarstva za infrastrukturu. Od svibnja ove godine naime postoji jedna studija Europskog revizorskog suda koja kaže da je pokriveno sa širokopojasnom povezanošću u uniji, nešto što e, je još uvijek nedostatno. E, posebice je ruralno područje e, odvojeno od razvoja širokopojasne povezanosti, a i u gradovima ta povezanost nije u onolikoj mjeri ostvarena kao što to stoji u strategiji Europa za 2020. godinu. Europski sud kaže što se može učiniti kako bi države članice uklonile tu lošu situaciju, naime države članice bi trebale preraditi svoje, svoje planove o širokopojasnoj povezanosti, a Europska komisija treba promijeniti smjernice za pružanje državnih potpora, te bi se preko EFSU-a a i preko instrumenta za povezivanje Europe trebalo omogućiti financiranje Europske investicijske banke posebice u manje projekte. I sad me zanima od strane austrijskog predsjedništva hoćemo li tu imati neke inicijative za izgradnju širokopojasne povezanosti u Europi i u državama članicama. Jedno drugo tematsko područje na koje bih se također osvrnula je područje svemira, e, svemirska ekonomija, je rečeno. Naime, u novom VFO-u sada po prvi put imamo Europski svemirski program sa 60 milijardi eura financijskih sredstava i već smo spomenuli ta težišta, to su Galileo, Kopernikus, te naravno i ove nove sigurnosne komponente tog programa. Moje pitanje je bilo sljedeće. Ima li Austrijsko predsjedništvo sada na umu neke inicijative vezane u svemirsku ekonomiju da se ona učini pristupačnim za starta poduzeća i za mala i srednja poduzeća? Hvala. Molim vas da nam sada odgovorite na pitanja i ponudite na kraju zaključne napomene. Hvala vam gospodine predsjedniče. Paula Rübige, mi smo već zajedno raspravljali o tome kako da postupamo u pitanju telefoniranja u inozemstvu. Vi ste tada imali pristup koji se jako temelji na klijentima i kojeg i dalje vidim slijedite. Ja sam tada e, bio dosta skeptičan i tu se nadovezujem na pitanje doktorice Kapel jer naime telefonska ekonomija ulaže značajno u izgradnju 5G-a. Ali ovaj kompromis kojeg smo stvarili, mislim da je zapravo dobar i da se možemo s njime složiti. Dakle, taj dogovor, ja sam to pozdravio, a mislim da ste i vi dosta zadovoljni s njim. Spomenuli ste komunikaciju na području svemira, pitanje agencija, institucija koje tu postoje. Naravno da bi bilo potrebno da se te agencije bolje usklade s njima se slažem, ali istodobno nam je potrebna i dobra podjela zadaća i da imamo što manje preklapanja. Ja sam to u mnogim preliminarnim razgovorima prije ovih važnih dana vidio i čuo da su mi mnogi rekli da nam je tu potrebno dobro razgraničenje vezano uz to tko je točno odgovoran za što. I se sam uvjeren u to da možemo i u okviru ovog predsjedništva zajedno s Europskim parlamentom, zajedno s komisijom još pronaći dobra rješenja da tu napravimo nešto pozitivno. Gospodin Krasnodepski je govorio o protekcionizmu koji nas prati. Ne samo sada vezano uz ono što se tiče SED-a, već da postoje takvi trendovi unutar Europske unije. Može da vam osobno nešto kažem, ja sam e, odrastao u istočnom dijelu Austrije, dakle tik do željezne zavijese, imam dobar osjećaj za to što to znači kada postoji takva jedna granica, takva jedna željezna zavijesa i kada vidimo onda te razvoje. Naravno da je moja savezna država jako profitirala od različitih finanskih mjera, ali još više smo imali koristi od toga što je pala željezna zavijesa i sada još uvijek vidimo koliko je uzak kontakt e, između stanovništva u mojoj državi i stanovništva u Mađarskoj. Granice više nema, to sve jako dobro funkcionira. I zbog toga mislim da bismo trebali pripaziti na to da imamo taj zajednički put kojim kročimo i da na tom putu kao Europska unija ne dopustimo da itko zaostaje, već da ga kročimo, već da njime kročimo, kročimo zajedno i da ne napravimo tu grešku da zbog nekakve emocije preuranjeno eh, osudimo neke razvoje i da onda na tom temelju odmah eh, prekinemo bilo kakve razgovore. Mislim da je diplomacija tu vrlo važna i ona je svakako potrebna i mogu reći da je to nešto po čemu je Austrija jaka, dakle kada se radi o diplomaciji da smo tu dosta dobri i to želim reći u ovom tijelu, imamo doista dobro funkcionirajuću upravu. I to će biti i razlog zbog kojeg će dobro funkcionirati ovo predsjedništvo vijećem. Ne zato što su ministri i ministrice svi e, genijalni, već zato što postoji taj rad kojeg obavljaju mnogobrojni suradnici u upravama koji pokušavaju postići kompromise i koji pokušavaju pronaći taj neki zajednički pristup a mi ministri i ministrice onda imamo tu priliku proglasiti tu setnu vijest, ali onaj stvaran posao obavljaju ljudi u drugom planu. Razgovori o tome su već krenuli i čuo sam da postoje prve pozitivne naznake da kao se želi izgrađivati mostove. Hoćemo li prije 2019. godine pronaći dogovor između parlamenta i vijeća, pa ne mogu vam dati to obećanje, nisam sigurna mogu li ga ispuniti, ali mogu vam reći da ćemo napraviti što više možemo kako bismo na području istraživanja postigli što više. Postavlja se pitanje o Brexitu, kako ćemo nastaviti sa Galileom, do kakvih posljedica će, tu doći. Vidimo da se nalazimo u situaciji gdje moramo raditi na sveukupnom paketu. A i to pitanje Galilea i Brexita moramo isto tako obraditi u jednom paketu i nadam se da će taj jedinstveni paket biti pozitivan na kraju unatoč svim poteškoćama i promjenama u osoblju do kojih će doći i da će i Galileo biti na kraju jedan pozitivan element u tom paketu. Doktorica Kapel je spomenula velike izazove vezane uz digitalizaciju. Danas u Europskoj uniji i općenito u ekonomiji, u gospodarstvu nije samo važno da imamo prometnu povezanost, povezanost između zračnih luka i željeznice primjerice, potrebno nam je i e, ostvarivanje širokopojasne povezanosti. Postoje poduzeća u ruralnim području gdje želimo raditi na izgradnji 5G-a. Tu postoje neki novi razvoji što se tiče izgradnje 5G-a. Dakle, e, optička vlakna za kućanstva neće biti toliko važna kao što smo mislili, dakle ne mora do svake kuće voditi optički e, kabel, ali moramo imati jedan sveukupni koncept u EU u državama članicama da vidimo kako se možemo savršeno uskladiti između dakle, tehnologije 5G-a i optičkih vlakana. I tu sam dosta siguran u to da će budućnost biti pozitivna. Hvala. Hvala vam e, gospodine ministre na napomenama na govoru na početku. Iznijeli ste nam svoje komentare, a mi vam želimo puno uspjeha tijekom predsjedanja koje je jako važno za čitavu Europsku uniju. Hvala lijepa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 Prelazimo na sljedeću točku na dnevnom redu. Točka 26. Unutarnje tržište električne energije preinaka. 27. Zajednička pravila za unutarnje tržište električne energije preinaka. Direktiva. Prethodna točka je bila uredba. Izvijestite Krišjanić Karinš. Kolega, izvolite. Hvala vam, eh, gospodine predsjedatelju. Evo imam eh, Reći ću sve u manje od 3 minute, pa čak i u manje od 1 minute. Finalizirali smo glasovanje 28. veljače na plenarnoj sjednici. Čekali smo dugo vremena za početak pregovora tijekom bugarskog predsjedanja. To je napokon učinjeno krajem lipnja. To je bila zapravo suradnja s nadolazećim austrijskim predsjedništvom. Mi smo naglasili koji su to politički izazovi, i tehničke rasprave, tehnički sastanci su se održali ovog tjedna i bit će ih još e, u rujnu. Imat ćemo drugi trijalog 11. rujna. Dakle, napokon smo ozbiljno počeli sa radom i polažemo velike nade u austrijskog predsjedništva da ovo zaključe tijekom svojih e, šest mjeseci. Hvala lijepa. Hvala vam, evo sve je jasno, a ako netko želi postaviti pitanje ili izniti komentar, možete to sada učiniti. Ne, hvala. Evo počeli smo tek prije nekoliko dana, odnosno prije dva tjedna. Rasprave neće biti lake. I trijalog ćemo pripremiti za prosinac. Sada prelazimo na zadnju točku, zadnje dvije točke na dnevnom redu, 28 i 29, eh, njih ćemo obraditi u okviru jedne točke. Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i vijeća u uspostavi obzora Europa. Sudjelovanje i širenje rezultata. I druga tema, prijedlog odluke Europskog parlamenta i vijeća o uspostavi posebnog programa za provedbu obzora Europa okvirnog programa za istraživanje i inovacije. Ovdje imamo dvije, dva pitanja, dva izvjestitelja, gospodin Dan Nika i gospodin Christian Eller. Kolege, izvolite. Dajem vam riječ. Riječ je o prvoj razmjeni gledišta i o jako važnom dosijevu. Gospodin Dan Nika prvi ima riječ. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Prvo, zahvaljujem svima onima koji su tijekom ovog mjeseca sa mnom surađivali na pripremi jednog dobrog izvješća. Hvala izvjestiteljima u Sijeni koji su se trudili biti uz mene i razumjeti ono što sam radio. Večeras ćemo imati sastanak u 18.30 i zahvaljujem stručnjacima odbora ITRE. Oni su u velikoj mjeri sudjelovali. Hvala klubovima zastupnika i velikom broju ljudi koji su sudjelovali i hvala Europskoj komisiji jer su njezini predstavnici pokušali biti prisutni što je više moguće i dati potrebna pojašnjenja. Prvotno sam obećao da će izvješće biti spremno već e, ovog tjedna i već smo imali dvije konferencije te čitav niz bilateralnih sastanaka. Ja sam pokušao prikupiti informacije i mišljenja od glavnih dionika u ovom području za istraživanje i inovacije, da vidim što treba mijenjati i kako možemo te promjene uvesti, kako možemo poboljšati stvari za sljedeći program i sljedeći okvirni program Obzor Europa. A sada želim spomenuti glavne točke. Svi izvjestitelji u sjeni, kao što sam im i obećao, već sada imaju e, današnju verziju nacrta izvješća, dakle od 10. srpnja. I pokušao sam im e, poslati i najnoviju verziju kako bi mogli vidjeti kako, kako se odvijala priprema izvješća i čime je to bilo motivirano. Kratko ću sada predstaviti glavne točke želimo povećati proračunska sredstva na 120 milijardi eura. U prijedlogu komisije možemo pronaći proračunska sredstva od 83,5 milijardi eura, odnosno 94,1 milijarda eura u trenutačnim cijenama, a to je daleko niže od onoga što je već tražio parlament. Mi želimo proračun od 102 milijarde eura u trenutačnim cijenama. Zatim istraživanje i kolaborativno istraživanje. Jer istraživanje i fundamentalno istraživanje je iznimno važno za Europsku uniju i to je jedan uvjet koji je važan i koji se mora ispuniti kako bismo postigli ciljeve. I treća točka odnosi se na načelo reciprociteta. Tu situaciju moramo razjasniti jer nažalost, koliko znam, našli smo se u situaciji koja je pomalo čudna. S jedne strane tvrdimo da, da nema dovoljno novca za visoko kvalitetne projekte koji su predloženi na različitim pozivima, a s druge strane imamo puno novca. Ne mogu vam dati točan iznos za obzor 2020. kolika sredstva su dodijeljena subjektima ili pojedincima, a koliko pridruženim zemljama i trećim zemljama. Međutim, smatram da je načelo reciprociteta obvezujuće. Jer bilo bi teško objasniti zašto dopuštamo pristup e fondovima s europskim novcem jednima, a s druge strane europski subjekti nemaju pristup zemljama s kojima surađujemo i programima koji se financiraju. To je jedno jako važno pitanje. I također treba razjasniti još nešto, a to je osnaživanje pravila u pogledu intelektualnog vlasništva, jer je važno pripisati vrijednost europskim inovacijama. Imamo nove male sudionike na tržištu koje treba savjetovati kako da zaštite svoja prava intelektualnog vlasništva, a istovremeno moramo vrlo dobro znati tko točno tko je točno vlasnik prava intelektualnog vlasništva u okviru programa financiranog od Europske unije. Peta točka u izvješću odnosi se na prvo komercijalno iskorištavanje u Europskoj uniji projekata koji su financirani europskim sredstvima. Trebamo maksimizirati učinak, a s druge strane dodana vrijednost koju imamo dodanu vrijednost koju treba uzeti u obzir. Dakle, taj princip prve komercijalne uporabe je važan princip. I spomenut ću još jednu stvar, a to je sinergija. Ja surađujem s kolegama iz Digi Regio. Jednaka plaća za jednak rad, to je još jedno važno načelo iza kojeg stoji Europski parlament ako govorimo primjerice o jednakoj plaći za vozače kamiona mislim da i to treba biti uključeno u raspravu o istraživačima koji, su, rade na istom istraživačkom projektu. Trebamo evaluaciju koja bi se provela anonimno i kako bi se naglasak stavio na izvrsnost, a ne na porijeklo ili spol. Istovremeno moramo premostiti jaz između raznih područja istraživanja u Europskoj uniji i također potrebna je bolja raspodjela izvrsnosti unutar samih država članica Europske unije. To je deset točaka o kojima sam htio govoriti, a ovaj dokument ću proslijediti tajništvu. On se može priložiti uz izvješće. Hvala vam na vremenu i na strpljenju. Da, to je vrlo važno jer imamo rok za prijevod na sve jezike i hvala vam. Moje izvješće će ovog petka biti poslano tajništvu i na prijevod. Hvala, gospodinera. Hvala. Danu. Denuniki. Mislim da se razumijemo i namjera nam je da osiguramo dosljedno stajalište parlamenta zajedno sa ostalim izvjestiteljima u sjeni. Što se tiče nekih detalja, već smo spomenuli povećanje proračuna na 120 milijardi, ali ja insistiram da to nije povećanje, već samo se e, odražavamo ono što su se složili e, lideri, dakle koliki postotak BDP-a treba posvetiti istraživanju i razvoju. I važno je, dakle, naglasiti da se ne radi o povećanju proračuna, već da zapravo vijeće treba ispoštovati vlastite odluke donesene prije 10 godina. Što se tiče strukture i prvog stupa, tu bismo voljeli da se veći fokus stavi na dokaz koncepta imamo i pečat izvrsnosti koji se može primijeniti i voljeli bismo imati fokus na mlade istraživače. Zatim program marikiri treba poboljšati program i bolje uravnotežiti e, obiteljski poslovni život. Dakle, to je rodno pitanje koje se spominje i to treba bolje e, primijeniti i u smislu žena istraživača. Dakle, imamo pečat izvrsnosti to igra ulogu u istraživačkim infrastrukturama, naglasak je na pametnoj strukturi i na malim istraživačkim infrastrukturama u manje razvijenim državama članicama. Tu je i EFSI financiranje, e, zatim ovaj cloud za otvorenu znanost, o tome razgovaramo već jedno desetljeće, ali to još nije ostvareno, jer želimo imati dakle taj oblak i za kulturno nasljeđe to bi poslužilo i ovom otvorenom pristupu. Drugi stup pozabavit ćemo se strukturom, možda ćemo podijeliti klaster za, uključ, za inkluzivna društva i klaster za sigurna društva jer mješavina to dvoje je problematična. Ono što je očito jest da imamo velik broj otvorenih pitanja u smislu strateškog planiranja. I to jedan, imamo jedan stavak u kojemu želimo imati strateški plan, strateško planiranje, a s druge strane taj proces treba oblikovati instrumente, misije i tu želimo zapravo imati delegirani akt, ograničiti vrijeme za to i želimo imati jasniju definiciju da znamo što će se dogoditi. Partnerstva, imamo zajedničke, e, zajedničko djelovanje za iskorištavanje industrijskih dokumenata, to, e, instrumenta, primjerice Clean Sky, to je jedan e, iznimno važan dio programa. E T, tu imamo poseban naglasak i želimo zadržati postojeće elemente migracije, kreativnost, pomrstvo, sigurnost, oni su nadomak ruke, ali želimo to dobro financirati. Zatim misije, već sam govorio o prijedlogu za strateško planiranje, želimo ograničiti broj misija tijekom prvog strateškog planiranja. Budimo realistični, ako imamo 50 misija, onda ideja treba biti fokusirana i treba pojasniti proračun za to i odnos između različitih razina i globalnih izazova. Mislim da također je važno osigurati komplementarnost u području istraživanja i partnerstva misije ne bi trebale biti zasebne moramo malo bolje razumjeti koji je odnos sa relevantnim instrumentima i ograničiti e, proračun za neke misije imati dvofazni pristup a ne samo tek tako dodjeljivati sredstva i definirati velik broj misija koje, koje, zahvaljujući kojima nećemo postići rezultate. Želimo također i bottom-up pristup, dakle želimo proširiti ovaj dio obzora Europa na kolaborativne projekte, da se to primjenjuje u klasterima, imamo, želimo ubrzati ono razdoblje od šest mjeseci, zatim smanjenje inovacijskog jaza. To je jedno dominantno pitanje. Voljeli bismo novu inicijativu za izvrsnost za manje razvijene države članice da povećaju kapacitete s apliciranja na europske fondove. I želimo također istaknuti bolje upravljanje podacima. To je povezano sa istraživačkom infrastrukturom, ali i europskim oblakom za otvorenu znanost za, kulturno, za kulturnu baštinu. Također trebamo imati ERC, e, ovaj dokaz koncepta i razgovarati o tematskim prioritetima, primjerice, iskoristiti potencijal kreativnih industrija, o tome se već glasalo u parlamentu, iskoristiti dekarbonizaciju industrije, Dakle, imamo tu i pitanje implementacijskih mjera, podržati rijetke bolesti, pitanje zdravstva, hoće li to biti izazov, primjerice rak u djece. To je za obične građane nešto razumljivo. Zatim učinak proizvodnje hrane na klimatske promjene, dakle staviti malo veći naglasak na tematske prioritete. Također je važno imati jednu širu perspektivu kao što je Den s pravom rekao, poveznica sa strukturnim fondovima, imamo tih, taj potencijal od 5%, ali tu nas čeka puno posla. Imali smo dva prijedloga koji su se međusobno dopunjavali, a sada imamo samo prijedlog e, regiji. Također je tu pitanje sinergije za kreativnu Europu. To nije spomenuto uopće u prijedlogu moramo vidjeti kakvi su financijski instrumenti jer želimo zadržati fleksibilnost i nisku granularnost postojećeg ENOFINA u novim programima. Dakle, to nije jedinstveno rješenje, e, ima puno opcija, ali želimo da se taj pristup individualizira, pogotovo u odnosu na mala i srednja poduzeća Također treba povesti raspravu, u raspravu o malim i srednjim poduzećima, jer ono što je u programu u trećem stupu, to je distruktivni dio ovog programa, ali što će biti sa inkrementalnim dijelom? Oprostite što žurim kroz ova pitanja, ali to je jedan ogroman program i izvješće ću pripremiti tek za sljedeći tjedan ali mislim da smo na dobrom putu. Ono što smo dobili od izvjestitelja u sjeni za sada e, znači da ćemo moći imati jako čvrsto stajalište prema vijeću. I posljednje pitanje jest molba, zamolba vijeću. Prošli put smo pregovarali 18 mjeseci, a sada smo puno ambiciozniji. Moramo ostvariti rezultate, osigurati sigurnost za zajednicu, za dionike i što želimo, što smo ambiciozni, to se više trebamo pripremiti. Dakle, ako na kraju 2020. budemo imali novi program koji ne služi europskoj političkoj situaciji, dionicima i našoj ambiciji u pogledu inovacija, to neće biti dobro i stoga molim vijeće da i ono razvije svoje stajalište istom brzinom kao i parlament. Hvala. che penso abbia parlato in qualità di, di, di shadow. Hvala. Vi ste govorili kao izvjestitelj u Sjeni za program. Želite li sada uzeti riječ ili poslije? Možete li e, sad onda reći nešto i vezano uz ovaj drugi program? Evo, sad Kaberson Ruiz, izvolite. Hvala. Gospođo predsjednice, zahvaljujem izvjestiteljima na ovim informacijama, novostima koje su važne i dobre. Željela bih e, insistirati na e, ulogzi malih i srednjih poduzeća, kako će ona biti predstavljena u okviru obzora 2020. uloga e, malih i srednjih poduzeća je bila velika i tu također moramo to istaknuti. Ako ne pronađemo konkretne mehanizme koje mogu osigurati komplementarnost, a države članice moraju omogućiti raspodjelu sredstava, Moramo imati na umu da je važnost biti da se upišemo u te sinergije. Pitanje izvrsnosti je važno, no e, mala i srednja poduzeća moraju surađivati u okviru različitih programa. Moramo ih o, potaknuti da zbilja realno e, sudjeluju, te također moramo imati sinergije na području na e, nivou država članica. A što se tiče znanosti, moramo imati veću otvorenost. Program mora biti otvoreniji nego danas. Ne smijemo se samo usredotočiti na ovaj stup mladih. Komisija govori o sinergijama s Erasmusom, no moramo također i e, ojačati tu kulturu tvrtke kod mladih. Zbog toga moramo imati specifičan, konkretan e, instrument koji će omogućiti mladim znanstvenicima, doktorantima koji e, bi mogli onda sudjelovati u tom programu. To će možda i vratiti talente koji su zbog e, ekonomske krize napustili Europu. Ne želim biti sad predugačka, pa na kraju želim reći da je gospodin Nika govorio o zaštiti intelektualnog prava. To je e, važno i dobro, moramo e, ojačati zaštitu intelektualnog vlasništva. No, moramo također i poboljšati društveni utjecaj rezultata koje donosi e, znanost. Komisija u svom prijedlogu predviđa pokazatelje. Za mene je to e, važna novost i moramo raditi na tome da ovaj program e, donese nešto cijelom društvu i doprinese promjenama u društvu. Hvala. Hvala. Što ste se pridržavali vremena. E, želio bih reći nešto ime gospodina Tošenevskom. On želi prije svega čestitati izvjestitelju Dan Niki. Svjestan je koliko ste brzo morali raditi i zahvaljujem vam što ste e, u vaš rad od početka uključili su izvjestitelje. On želi podcrtati nekoliko elemenata. Prvo, podržava prijedlog gospodina Nike e, radi se o tome da program Obzor E, Europa treba raspolagati proračunom od 120 milijardi eura. Mi se s tim ambicijom e, s tom ambicijom slažemo, a isto tako moramo unaprijediti geografsku ravnotežu. Podržavamo proširenje ovog programa. Željeli bismo također da se taj element uzme u obzir kao e, kriterij naš klub podržava ovu ideju i naš su izvjestitelj će glasati i isto tako uložiti amandmane. E, zadnje pitanje tiče se e, britanskog sudjelovanja u e, programu Obzor Europa. hvala. gospodin Vivig, izvolite. Gospođa Vivig, izvolite. Hvala. Što se tiče pravila sudjelovanja, u okviru obzora Europa, imamo isti cilj da Europa bude konkurentnija nego danas. Moramo širiti izvrsnost e, diljem Europe kako bismo postigli taj cilj. Isto tako moramo procijeniti sinergije još jednom između različitih fondova. E, obzor Europa mora imati uravnoteženi pristup e, i što se tiče regulacije, što se tiče konkretnih programa. Ti izvjestitelji idu u tom pravcu i mi u potpunosti to podržavamo. Tijekom pregovora želimo imati na umu to kako vidimo budući e, razvoj znanosti i istraživanja u EU. Mi kao zakonodavci ćemo donijeti e, neke odluke i to će imati reperkusije na tom području u EU. Isto tako to će utjecati i na naše e, veze sa zemljama izvan Europske unije. U tom smislu smatram da moramo inzistirati na reciprocitotu. A što se tiče specifičnog, znači konkretnog programa Obzor Europa, moramo se e, na to kako konkretni programi u okviru Obzora Europa će izgledati. Mi e, moramo osigurati kontinuitet programa za istraživače, e, inovatore i e, ulagače to je jedini način da ojačamo europski istraživački prostor. Veselim se e, radu e, s vama tijekom ljeta i u jesen. Hvala. Hvala kolegici, a sada gospodin Dalunde. Hvala na ovom prijedlogu vezano uz okvirni program i zahvaljujemo na brzini kojom ste radili. Mi smatramo da vaše stajalište povećanja proračuna je dobar signal kako bismo promovirali istraživanje i inovacije kao najbolje instrumente za rješavanje globalnih izazova. Možemo reći da idemo u dobrom pravcu. Prva točka. Za nas je jako važno da se taj aspekt klimatskih promjena uključi u sve politike Europske unije. E, a također moramo e, ojačati i postizavanje ciljeva e, jer izazovi će biti sve veći u budućnosti to je također i e, prilika za poduzeća koji će se usredočavati na visoku kvalitetu tehnologije na području klime što se tiče e, znači sredstava, moramo imati raspodjelu na geografskoj razini. E, svi instrumenti ne mogu e, imati istu svrhu i zato moramo imati različite fondove za različite svrhe, moramo točno odrediti kriterije prema kojima se izabiru programi i projekti. Isto tako, što se tiče ovog procesa strašičnog planiranja, mi smo tu e, zabrinuti, mi bismo željeli raditi zajedno sa izvjestiteljem na iznalaženju boljeg i uravnoteženijeg rješenja. Isto tako e, imamo znači te kapacitete institucija na području istraživanja i znanosti. Moramo otvoreno koristiti znanstvene informacije kako bismo osigurali korištenje znanstvenog znanja. To sve mora biti osigurano. Isto tako pozdravljamo e, izvjestitelja koji je e, znači i dao poseban značaj toj rodnoj dimenziji. Što se tiče kolega kolege Elera i konkretnih programa. Prvo, mi smatramo da klimatski održivi e, ciljevi moraju biti e, uključeni na bolji način i biti dio znači opći, općih ciljeva cijelog programa. Drugo, bilo bi dobro da postignemo kompromis za sve dosje u području obzora Europe. Pozdravljamo klaster vezano uz digitalnu industriju, moramo imati znači veće usredotočenje na klimu, a digitali, e, znači digitalna industrija je jedna od industrija koja e, znači emitira najviše CO2 i to moramo imati na umu. Hvala. Ja. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Ja ću govoriti o izvješću gospodina Nike. Srdačno mu zahvaljujem. Mi smo se svi potrudili kako bismo ostvarili najbolji mogući rezultat. Naš klub je pozitivno nastojen prema prijedlozima izvjestitelja vezano uz izvješće Obzor Europa. Mi se svi doista slažemo što se toga tiče da nam je potrebna ta ravnoteža između istraživanja i inovacije te s jedne strane i toga da to sve služi društvu s druge strane. Istraživački program bi trebao postaviti prioritete na projekte koji se bave potrebama društva, a ne prioritetno se orijentirati na projekte koji služe interesima multinacionalnih kompanija. Što se tiče kriterija eh, evaluacije, imamo iskustva iz programa Obzor za 2020. godinu. Trebala bi nam ambicija biti da imamo veću transparentnost te pravednije kriterije za evaluaciju i da svi mogu u tome sudjelovati, svi, eh, svi eh, sudionici da budu jednaki svih država članica. Cilj je da se ukloni nepravedna situacija, posebice što se tiče financiranja, a posebice bismo trebali poticati i sudovanje trećih država kako bismo na taj način e, uspjeli izbjeći nepravednosti. U prošlosti je došlo do toga da su se u nekim državama e, pravila ključeva. Nama je bitno da svi imaju pristup ovome i u tom smislu ćemo podnijeti amandmane. Hvala vam. Hvala kolega Matijaske, Šado. Hvala. Gospodin, gospođa Matijas, izvjestiteljica u Sjeni. Izvolite, imate riječ. Hvala, imam nekoliko općih komentara. U potpunosti slažem s onim što je rečeno. No, željela bih e, također i izreći neke zabrinutosti što se tiče i programa i organizacije samog programa. E, željela bih dobiti pojašnjenja vezano uz to. Što se tiče samog programa, uključenje u u e, stup znači e, industrijske konkurentnosti je nešto što me zabrinjava jer nemamo e, jasnu definiciju te industrijske konkurentnosti u odnosu na ostalo. Ako nemamo ravnotežu, onda postoji rizik da multinacionalne kompanije imaju pristupa više u većoj mjeri financijskim sredstvima u odnosu na mala i srednja poduzeća. Moramo osigurati da tu nemamo gubitke što se tiče globalnih izazova E, a što se tiče drugog e, stupa, govori se o uključivom i sigurnom društvu. U okviru obzora 2020. godine smo vodili tu raspravu i ja bih željela nastaviti e, tu raspravu. Radi se o društvenim i prirodnim znanostima koji su temeljni instrumenti u službi društva. Zbog toga moramo zadržati E, znači i financiranja za društvene e, znanosti i socijalne znanosti. Moramo također imati i potpunu autonomnost. A imam i dvojbe što se tiče e, škola koje su i broja škola koje su uključene u ovaj program. Nismo sigurni da će to dovesti do rezultata koje želimo. Isto tako trebamo staviti akcent na ovo načelo ista plaća za isti posao. A kad govorimo o strateškom planiranju, koji su instrumenti koji su tu uključeni? Nemamo jasnu viziju. A da li se radi o privatno e, javnim partnerstvima. Koja je misija komisije? U tom smislu moramo garantirati autonomnost jer ta autonomnost nije dovoljno definirana, jasno definira koja, definirana koja je uloga malih i srednjih poduzeća. A također se i brinem što se tiče neovisnosti u odnosu na financiranje e, malih i srednjih poduzeća. Kao prvo, izvršno zahvaljujem Danu Niki jer sam rijetko doživio da je netko spreman, neovisno o tome s kojeg kluba, od izvjestila u sjeni toliko mnogo uključiti u svoje izvješće. Da još jednom ponovim, što se tiče klastera, mislim da bismo tu trebali napraviti rasnu diferencijaciju između s jedne strane uključivim i kreativnim društvima, tako bih ja to nazvao, i drugim, zato što kada imamo zajednički proračun, a sigurnost je uvijek tu e, jedan argument, da jer onda postaje, postoji ta opasnost da će jedan proračun pojesti drugi proračun. Već je ispomenuto da bismo si mogli zamisliti da damo vijeću i komisiji određenu slobodu što se tiče misija i partnerstava, da jače stave naglasak na to, da bolje to definiraju, ali onda to mora biti delegirani akt i onda moramo pravovremeno prije nego što odlučimo o sveukupnom paketu imati prijedlog tog delegiranog akta. Dakle, nije prihvatljivo da smo i brzi i da onda dvije godine moramo razmišljati o tome što su misije i kako, kako će izgledati budućnost partnerstava. E, brže vrijeme za dobivanje zajmova, dakle za sve klastere, za sva sveučilišta, za sve industrije, da to imamo e, pristup od prema dolje sa šest mjeseci do dobivanja zajma. Jedinstveni revizorski pristup u skladu sa e, osnovnom regulativom, mislim da je to vrlo važno. Zatim veća jasnoća za korisnike. Prema našim kalkulacijama sada stvaramo 60% grešaka zatim kontinuitet modela financiranja, ali veća fleksibilnost za pokrivanje troškova infrastrukture, zatim ubrzani model, zatim e, šire prihvaćanje opće prihvaćenih računovodstvenih standarda i da se ne prihvaćaju paušalni iznosi bez dokaza. Dakle, argument za proširivanje paušalnih iznosa bi bio taj da se barem provede jedna evaluacija, a do toga nije do sada došlo u sredini proračunskog razdoblja i stoga bismo trebali biti vrlo pažljivi da samo tako ne proširimo instrument o paušali bez ikakve ideje kako će to funkcionirati i u kojoj mjeri se to odnose na financijsku regulativu. Hvala. Riječ ima kolegica D'Amato. Hvala. Gospođo predsjednice, ne smijemo se sad uzavaravati. Ta dva izvješća su jako važna za budućnost Europe. Isto tako i ovaj e, ova uredba o okvirnom programu za istraživanje inovacije i uspostava posebnog programa za provedbu obzora Europa. Moramo to u kratkom roku riješiti kako bismo izašli prijedlog koji će biti prihvatljiv. Prijedlog e, koji na najbolji način odražava stvari na precizan i zbilja detaljan način. Parlament će paralelno raditi na ova dva dosjea i to u e, i to velikom brzinom. To će dovesti u pitanje kvalitetu našeg e, rada. To dovesti u pitanje i savjetovanje dionika, isto tako naših e, samih e, doprinusa. Izgleda da to omogućava komisiji da neke stvari zataška. Mislim da imamo tu manevarski prostor A isto tako, ne znam da li taj argument se koristi u nekakve izborne svrhe, no ovdje se radi o velikom i važnom području u budućnosti i zbog toga bismo željeli raditi prije svega na najvažnijim dijelovima ovog prijedloga, a radi se o uključivosti i sigurnosti. Trebamo osmisliti e, prijedlog Mm, trebali bismo imati jedan dokument koji će nam omogućiti zadržimo svoje nadležnosti bez rizika preklapanja. Ti rizici moraju uzeti u obzir sve aspekte i sve detalje, uključujući i strateško planiranje. Vratimo se sad na sadržaj. Trebali bismo istaknuti koliko ovaj e, opći proračun nije dovoljan. Radi se o 100 milijardi. Isto tako, kad govorimo o različitim stupovima i okviru različitih klastera, e, posebno što se tiče industrijske konkurentnosti, tu imamo cijeli niz zabrinutosti. A kad govorimo o e, ovom aspektu klime, energije i mobilnosti, onda imamo smanjenje proračuna u odnosu na sadašnji obzor 2020. godine.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 Moramo imati e, proces strateškog planiranja gdje nećemo imati komisiju koja je deus ex machina, e, nego prije svega moramo imati zajedničko odlučivanje, suodlučivanje. Imam također i jedno e, žaljenje. Određeni instrument za mala i srednja poduzeća je potpuno nestao iz teksta. A što se tiče ovog dijela partnerstva, također nismo zadovoljni. Mislim da mogućnost e, privatno javnog partnerstva je nešto što nije dovoljno istaknuto. Da, naravno, različiti instrumenti, financijski instrumenti su korisni i potrebni, no trebamo također uvesti mehanizme koji će nam omogućiti da pazimo da nemamo sad uključenje i nekih e, vrlo sumnjivih operacija koje će e, dovesti u pitanje podršku realnom gospodarstvu. To su ideje koje imam te e, isto tako jamčim kolegama potpunu podršku i suradnju. A sada predsjednica je jedan savjet. Sorry. Il tema delle PMI che è stato ripreso, dicevo, da tutti. E... Da, pitanje ovog malih i srednjih poduzeća. Komisija bi se trebala time pozabaviti, budući da je to kod nas leitmotiv. Sve što e, stoji znači u ovom e, stupovima globalni izazov industrijska konkurentnost te rezultata istraživanja to je važno u Europi. Što se tiče e, uključivosti moramo također imati na umu da smo imali cijeli niz instrumenata koji su funkcionirali jer zbog nedostatka sredstava nisu mogli biti provedeni. Ja u mojoj regiji imam jedno poduzeće koji su izvršili neke izmjene u načinu na koji se izgrađuju e, ceste i to je bilo e, zahvaljujući istraživanju. To je dovelo do stvaranja novih radnih mjesta. Tu se povećala aktivnost, gospodarska aktivnost. Evo, Mislim da moramo podržati mala i srednja poduzeća, ovako kako sam to istaknula u primjeru svoj regiji, to je izuzetno važno. Komisija mora shvatiti da naš e, ovaj parlamenti odbor je zabrinut što se tiče samog okvira. Želimo e, napredovati i želimo da svaki element nađe svoje mjesto na najbolji mogući način. A kad govorimo o komisiji, dajem riječ gospodinu Van Zahvaljujem e, što ste danas ovdje. Zahvaljujem isto tako na suradnji tijelom e, osmišljavanja našeg rada. Hvala. Uh, uh, Hvala vam lijepa gospodin, gospođo predsjedateljice. Komisija zahvaljujem izvjestitelju što je danas predstavio nacrt e, svog izvješća te pozdravljamo i ovu raspravu želimo posjetiti na riječi povjenika Moerasa kada je došao na sastanak odbora ITRE prije nekih mjesec dana, tada je spomenuo da danas imamo jedinstvenu priliku, naravno ne samo danas, već u izvjesnih nekoliko tjedana i mjeseci, da oblikujemo europsko istraživanje inovacije na bolje. I vrlo nam je drago što ćemo imati um, jedan plodonosan postupak sudočivanja sa parlamentom. Zapisali smo se vaše komentare na proračun. Kao što znate, ovaj prijedlog od 100 milijardi eura je već e, izravno priznavanje svih napora u smislu provedbe e, obzora za 2020. te je e, na neki način zasavanje povjerenja Europske komisije. jer tu vidimo da se s ovime ulaže u budućnost Europske unije. Komisija pozdravlja mnoge sugestije koje smo čuli danas od strane izvjestitelja Izvjeste u sjeni s kojima se podržava prijedlog komisije da se idući okvirni program za istraživanje inovacije oblikuje kako bi imao maksimalan učinak. Naše sugestije jasno žele animirati raspravu sa ciljem poboljšanja prijedloga komisije. Čuli smo vaše zabrinutosti, vaša pitanja što se tiče procesa strateškog planiranja za koje komisija smatra da ga treba razviti na jedan otvoreniji i transparentniji način od onoga što imamo trenutno u okviru procesa strateškog programiranja u obzoru 2020. Europska komisija će istražiti kako da najbolje surađuje s vama što se toga tiče još nekog nadalje. Pozdravljamo važnost koju je nekoliko govornika naglasilo e, što se tiče sinergije između različitih europskih programa ne samo što se tiče strukturnih fondova, već i svako što se tiče fonda InvestEU, programa Erasmus eh, i tako dalje, da navedem samo nekoliko. Isto tako Europska komisija zapisala i sljedeća izazovna pitanja za koje moramo vidjeti kako ćemo ih riješiti. Posebice pitanje da se smanji jaz u inovacijama na području Europe. Ovo je samo početak uzbuljivog procesa sa ciljem da se postavi nova razina ambicija za globalno vodstvo Europske unije što se tiče znanosti i istraživanja. Kao što je povjerenik Moedas rekao prije mjesec dana ovdje kod vas, ja sam uvjeren da sa obzirom Europa možemo maksimizirati učinak, da možemo ispuniti potrebe društva i da možemo napraviti doista veliku razliku. I u tom smislu Europska komisija se slaže sa parlamentom da se vijećem treba što prije zaključiti pregovore pod sloganom e, kvaliteta i brzina. Hvala vam. Hvala vam. Sada ću predati e, e, riječ gospodinu predsjedniku odbora. Htjela sam vam se zahvaliti za danas ujutro jer smo imali vrlo intenzivno glasanje i da ste to tako brzo i glatko napravili. Mislim da vam to trebamo uvažiti kao velik veliko ustrnuće. Hvala. Hvala ti lijepa, Patricija. Jako sam setan nakon ovih kratkih posjeta iz Modrane, sada kada vidim da je sve u redu. Malo smo im doduše predugo glasali, tri i sata i stalno pijemo vodu. To, na to treba pripaziti, to je vrlo važno. Naši izvjestitelji gospodin Eler i gospodin Danika. Hvala vam gospodine predsjedniče. S pažnjom sam saslušao sve primjedbe koje su iznijeli izvjestitelj u sjeni te drugi kolege, članovi odbora ITRE. I kao što sam rekao, od, za manje od 15 e, minuta imat ćemo novi sastanak s Vjesem u i pokušat ćemo uključiti sve te primjedbe u dokument kako bismo na pravilan način e, pružili odgovor na ove različite zabrinutosti koje postoje među nama i koje je svaki odgovornika s pravom izrazio. Doista se želim pobrinuti da tih 120 milijardi eura da će se dodijeliti istraživanje u Europskoj uniji. Tu se radi o suradnji sa drugim važnim institucijama, naravno, diljem svijeta, na temelju reciprociteta, na temelju zajedničkih vrijednosti, s kojima ćemo ukinuti različita ograničenja vezano uz pristup europskim financijskim sredstvima kako bismo imali izvrsnost. E, to bi nam trebalo biti najvažnije načelo, a ne E, zemljopisni položaj ili spol. Stručnjaci trebaju biti nezavisni stručnjaci i tu ne govorim o asesorima, tu govorim o svim tim našim izazovima koje sam spomenula u izvješću kako bi znanstvena istraživačka zajednica u Europskoj uniji e, dobila pravilan odgovor na svoje zahtjeve od strane Europskog parlamenta. Kako što se tiče različitih pojašnjenja, ali isto tako i e, što se tiče predvidljivosti i boljeg razumijevanja toga kako se može pristupiti europskim financijskim sredstvima, te da doista njima i pomognemo. Istraživanja i rezultati istraživanja trebala bismo imati unutar Europske unije, to bi trebalo ići na korist europskim građanima jer se tu radi o njihovim novcima. S tim novcima plaćamo ta istraživanja. I još jednom da vam kažem, od 100 eura e, koje se Europska unija dodijeli za istraživanje, 7 eura dolazi iz europskog proračuna, a ostatak dolazi iz nacionalnih proračuna. Što znači da svi oni koji žele da se europski novac koristi za nešto egzotičnije, nešto osebujnije, pa ja ih pozivam da to učine i da nacionalne e, proračune iskoriste za ona općenitija e, nastojanja, za ona općenitije ciljeve. To je lakše napraviti s tim novcem nego sa europskim proračunom jer su sredstva iz europskog proračuna ograničena kada dakle E, vidimo koji su zahtjevi znanstvene zajednice. Hvala vam kolega, gospodin Eler. Ich möchte aber noch mal bei so einer Aussprache. Kad imamo ovakvu diskusiju, onda bih svakako htio prvo naglasiti one kritične točke. Dakle, ovdje se radi doista o ambicioznom programu kojeg nam je predstavio povjerenik. Taj program je hrabar, odgovara na globalne izazove s kojima smo suočeni, dakle na to pitanje na temelju čega imamo blagostanje u Europi. To blagostanje se uvijek temeljilo na inovacijama, na našoj sposobnosti za inovacije. Mi sad živimo u potpuno drugačijem svijetu što se tiče digitalizacije, što se tiče brzine razvoja i mislim da sa rc sad imamo tu još jedan dodatni stup koji nam pruža jedan važno, jedan važan odgovor na to pitanje. Ali želim isto tako i e, supostaviti se tim utiskom da se sada tu radi više o brzini, a manje o kvaliteti. To nije točno. Imali smo 21 sastanaka radne skupine i svatko koji je htio sudjelovati u tome e, zna kakav je prijedlog Europske komisije. To nije znađenje primjerice izvesti, u sjeni su bili tamo prisutni. Isto tako ne izrađujemo ideje same za sebe, već imamo programe koji polako kreću u prvih dvije godine, zatim drastično padaju i zatim onda opet u zadnjih nekoliko godina drastično padaju. To nije u skladu sa sigurnošću, kontinuitetom e, koje zahtijevaju istraživači, industrije, sveučilište i tako dalje. I zbog toga smatramo da ne bismo trebali raditi na brzini zbog transparentnosti, već zato što želimo pružiti odgovore kao Europska unija. Što znači da i kada se radi o inovacijama trebamo tu pokazati ljudima da je to jedno pomoćno sredstvo, da budemo globalno konkurentni, da budemo brzi, da budemo na eh, čelu različitih razvoja. Zbog toga želimo postići tu brzinu. Jer ćemo onda imati tu prednost, ako to zaključimo u sljedećoj godini, da se onda cijela zajednica može dvije godine prilagođavati tih, tim novim programima. Konzorciji se mogu ostvariti. Mi želimo se baviti kvantnim računalstvom, to se neće ostvariti preko noći. Ako u rujnu 2020. godine kažemo da želimo nešto uložiti u smislu 2 milijarde eura za kvantno računalstvo, onda to nećemo imati e, već u smislu rezultata u siječnju 2021. Mi dakle želimo imati fleksibilnost, želimo imati inovacije, želimo da se stvore potpuno novi i drugačiji klasteri i zbog toga ta brzina nije pokušaj da ne budemo transparentni, već je to nešto što moramo napraviti. Moramo se moći nositi sa globalnim okruženjem, a globalno okruženje je sve brže, a pritom smo mi sve sporiji. Mi 18 mjeseci e, pregovaramo o istraživačkom okvirnom programu, a nisu spori istraživači, nisu spori poduzetnici, nego, nego sveučilišta. Jedini oni koji su spori smo mi. Ako 18 mjeseci ne uspijevamo jasno e, odaslati taj signal da imamo 120 milijardi, da smo ambiciozni, da želimo da se iskoriste te prilike. I zbog toga sam ja protiv toga da se tu radi o brzini na ušup kvalitete, baš naprotiv. Ako to zahtijevamo od inovacija, od sveučilišta, od znanstvenika, onda moramo i mi biti sposobni u jednoj godini ispregovarati okvirni program, njima pružiti sigurnost i zadati jedan ambiciozan cilj. I to uopće nije netransparentno a da nismo blesavi, da nećemo izdati bjanko ček. Pa to se već vidi po tome što e, Evo da, vijeće komisija sada moraju, moraju imati pa, strateško planiranje, ali mi želimo imati delegirani akt i onda želimo vidjeti što će biti od toga. I stoga vas molim da sada u javnosti ne raširite na sav glas da se tu radi o brzini i o netransparentnosti. Ne, tu se radi i o, sposobnosti proizvodnje rezultata u Europi, da ozbiljno shvatimo istraživače, da smo mi spremni se malo ubrzati, budući da se globalne okolnosti e, sve brže također mijenjaju. Hvala vam lijepa kolega, hvala svim kolegama. Mislim da je ovo bila izvrsna rasprava, sad e, prije odmora. Hvala vam na ovoj detaljnoj raspravi, nemojmo zaboraviti da su danas popodne s nama bila tu četiri ministra iz eh, austrijskog predsjedništva, imamo dobar okvirni program za obzor Europa i stoga mislim da smo završili sada na rad u velikom stilu kao odbor ITRE. Želim vam reći nešto vrlo važno, dakle 3. i 24. rujna na ta dva datuma, dakle na 3. i 24. rujan, zasigurno popodne, na oba dana u popodne, dakle popodne, imat ćemo sastanak odbora ITRE sa glasovanjima. Stoga vas molim da se pripremite na to. U 16 sati popodne, 3. i 24. rujna. I bili smo spremni isto tako 18. rujna održati sastanak, to je Tirkizni tjedan. I mnogi klubovi zastupnika vjerojatno svi, su prosvjedovali da se tako nešto održi tijekom tirkiznog tjedna. Rekli smo da to nije dobar datum za sastanak odbora ITE. U redu, onda smo se složili oko toga te smo odlučili otkazati taj sastanak kojeg smo prijevremeno već pripremili i mogu vam reći da ako je potrebno, ako bude potrebno, da možemo imati dodatan sastanak odbora ITE i to u Strasburu 10. rujna. 10. rujna, to je ponedjeljak. To ćemo imati popodne, na večer, možda negdje između 7 e, i 10. 10.30 na večer. Što znači da svi morate biti spremni za to da ćemo možda imati taj dodatni sastanak od ITRE u Sazvuru. Dakle, 10. rujna. Ali što se tiče ostatka, imamo dakle sastanak 3. i 24. gruna kao što smo već bili predložili prije. Želim vam sve najbolje za odmor, molim vas odmorite se, <laughs> zato što će sljedeći odmori biti dosta dugačiji kao što znate. A da, da vas podsjetim, rok za podnošenje amandmana na oba ova izvješća je 6. rujan 2018. godine dakle šesti rujan, za sve amandmane, za sva ova izvješća. E, želim vam ugodan odmor, hvala vam na izvjesnoj suradnji u ovom izvjesnom odboru.